Please, can I ask the press to, to finish their job and... Molim, molim novinare da završe sa svojim aktivnostima i da nam dozvole da počnemo. And then we... Imate još 15 sekundi i onda doista moramo početi. I would like to ask uh, those attending not to occupy seats Molim one koje zauzimaju mjesta koja su namijenjena drugima da uh, sjednu negdje drugdje. Ovaj sastanak se može pratiti, to jest ovo saslušanje se može pratiti na internetu. Molim predstavnike medija da odu. not sit in front of members, please. Ne možete sjediti ispred zastupnika. Please, we have to start our hearing, please. Molim vas, moramo započeti. So, good e, Dobar dan svima. Najprije želim poželiti dobrodošlicu našem kandidatu za povjerenika, gospodinu Hillu, na saslušanje pred odborom za ekonomske poslove. Znate da saslušanje e, je zapravo prilika odbora da izvrši svoje pravo, da ocijeni povjerenika, te da vidi je li kandidat povjerenika kvalificiran da bude član kolegija, te je li kvalificiran za izvršavanje dužnosti koje su mu povjerene. Podsjećam vas da u skladu s poslovnikom parlament ocjenjuje kandidata za povjerenika na temelju njegovih kvalifikacija, općih sposobnosti, predanosti europskim ciljevima, a isto tako i procjenjuje poznavanje resora, komunikacijske vještine i političke prioritete te doprinose e, općem programu u okviru nove komisije. Podsjećam vas da prije saslušanja da je kandidat za povjerenika ispunio naš upitnik i pisani odgovori su vam podijeljeni na svim jezicima. U skladu sa procedurom kandidat je isto tako podnio izjavu o nepostojanju sukoba interesa i odbor za pravna pitanja je pregledao tu izjavu i izjavio da zapravo kandidat za povjerenika nije u sukobu interesa. A sada mi dopustite da objasnim strukturu e, saslušanja. Kandidat za povjerenika će dati uvodnu izjavu koja ne smije trajati više od 15 minuta. Nakon toga će, to jest na kraju saslušanja će imati 5 minuta na raspolaganju za davanje e, zaključnih izjava. Nakon uvodne uzjave, izjave imat ćemo 45 pitanja naših zastupnika. Jedno jedna minuta za pitanje i dvije minute će imati kandidat za povjerenika za odgovor. Prvi krug pitanja će postavljati predstavnici političkih skupina i nezavisnih zastupnika. I molim sve zastupnike da se poštuje vrijeme koje im je dano kako bismo kako bi svi imali priliku postaviti pitanja. Na kraju E, još da kažem da se prevodi na 23 jezika i svi mogu govoriti svojim jezikom. Podsjećam vas da sve ono što kažete mora biti prevedeno i da zbog toga molim vas nemojte govoriti previše brzo. Isto tako vas informiram da se ova rasprava prenosi na web stranicama parlamenta a imat ćete mogućnost pristupiti i e, video i audio zapisu saslušanja na istoj stranici. I prije nego što dam riječ kandidatu za povjerenika, podsjećam sve kolege koji su ovdje da su zadaci e, našeg kandidata iznimno važne, financijska stabilnost, financijska integracija, e, povjerenje u tržište, učinkovitost, sve su to opći ciljevi u sljedećim godinama, zatim dovršavanje jedinstvenog pravilnika, dovršavanje bankarske unije, zatim olakšavanje pristupa tvrtkama, financiranju i ulaganjima. Sve su to naši ključni ciljevi i zbog toga smo jako zainteresirani čuti stajališta našeg kandidata. Gospodine Hill, izvolite, imate riječ. Grazie tante. Hvala vam, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, kada mi je novoizabrani predsjednik Juncker dodijelio ovaj resor, bio je tako ljubazan da mi je rekao da govorim Šekspirovim jezikom. Ja dajem sve od sebe kako bih se jasno izražavao na materinjem jeziku. No, prije svega, bih vam na Molijerovom jeziku ili barem na mom pokušaju govora Molijerovim jezikom vama zahvaliti što ste mi ukazali čast i pozvali me na današnje saslušanje. Želim vam također zahvaliti na vremenu koji su mi mnogi od vas već dali prije ovog saslušanja. Danas sam htio odgovoriti na tri glavna pitanja. Najprije, zašto želim ovo radno mjesto? Drugo, koje iskustvo koje svoje iskustvo mogu donijeti, te treća stvar na koji način ću pristupiti ovim zadacima. Zadacima koliko, koji su toliko važni za nova radna mjesta, za rast i stoga toliko važni za europske građane. Dakle, zašto želim ovo radno mjesto? Zato što želimo odigrati svoju ulogu u odgovaranju na dvije, dva velika izazova s kojima se suočavamo. To je izazov izgradnje povjerenja u Europi i među našim građanima, te izazov stvaranja novih radnih mjesta i rasta. A osobno, zbog toga što želim da Velika Britanija bude dio uspješne Europske unije. To je važno za Veliku Britaniju, to ima smisla za Veliku Britaniju, a vjerujem da to ima smisla i za Europsku uniju. Naraštaj mojih roditelja borio se u ratu. Moja generacija odrasla u razjedinjenoj Europi pod prijetnjom nuklearnog uništenja. Kada je pala željezna zavjesa, kamo su se okrenule nove demokracije? Okrenule su se Europskoj uniji i mi smo im odgovorili. Odgovorili smo na njihov poziv. Stoga da, želim raditi za zajedničke europske interese i želim da moja zemlja ostane dio Unije koja broji 500 milijuna ljudi sa zajedničkim vrijednostima, osobama koje žive zajedno, rade zajedno, trguju zajedno i zajedno se suočavaju sa globalnim izazovima. A što mogu reći o sebi i kako ću ja doprinijeti ovom poslu ako budem potvrđen? Ja sam sin malog poduzetnika i učitelj. Pola svog života sam proveo u državnoj upravi, pola u privatnom sektoru. Počeo sam kao savjetnik Kennethu Clarku i Johnu Majoru u 80. i 90. Nakon toga sam osnovao svoju tvrtku, tako da jako dobro znam izazove izgradnje tvrtki u konkurentnom okruženju. Napustio sam taj posao prije četiri godine kad sam ušao u britansku vladu kao ministar. No, nemam nikakvih dionica, nisam član nikakvih uprava ni odbora, tako da smatram da nisam u sukobu interesa. 2010. postao sam ministar obrazovanja i dobio sam zadatak da provedem najveće reforme u e, obrazovnom sustavu u Velikoj Britaniji u naraštaju. Nakon toga sam postao član britanske vlade i vodio sam koaliciju na vlasti u Domu Lordova. Naš se dom bavi izmjenom zakona i specijalizira u vrlo detaljnom nadzoru. Broj, velik broj članova. Niti jedna stranka nema većinu. Najveća stranka ima tek 28% mjesta. Tako da jedini način da se napravi napredak jest izgradnja konsenzusa i raditi horizontalno u suradnji sa ostalim strankama. Stoga, uspio sam provesti složene reforme u političkom okolišu i imam jako puno iskustva u izgradnji konsenzusa i shvaćam radna mjesta i rast sa jednog praktičnog stajališta. Na koji način ću pristupiti zadatku kojim je povjerio Jean-Claude Juncker? Radit ću sa Jirkijem Katajnenom, gospodinom Dombrovskisom i gospodinom Moskovićem, te ostalim kolegama iz komisije. E, planiram nadograđivati ono što je do sada učinjeno, učinjeno od strane gospodina Barnjera i ovog odbora, kako bismo osigurali jednu jedan dobro reguliran sektor financijskih usluga koji će raditi u interesu svih, a ne samo nekih. Popravak našeg financijskog sustava bio je nevjerojatan uspjeh dok je još kriza bjesnila i želim zahvaliti mom prethodnu, prethodniku. Glavni dio ovog posla je naravno bankarska unija, koja će se temeljiti na jedinstvenom pravilniku za svih 28 zemalja članica. Ako budem potvrđen, moj zadatak će biti da posložim preostale komade slagalice, te da osiguram da stabilnost našem bankarskom sustavu, stabilnost koju želimo svi vidjeti. Da, dolazim iz zemlje koja nije u bankarskoj uniji no, kriza nam je pokazala koliko smo svi međuovisni, svih 28 zemalja članica. Snažna bankarska unija je važna svima nama i ja ću učiniti sve što mogu kako, kako bi to bila perjanica za Evropske unije. Svi se slažemo da se ne možemo vratiti u razdoblje prije krize. Nema vraćanja u poduzimanje rizika sa ogromnim posljedicima na radna mjesta i životne standarde naših građana. Nema vraćanja tome da se naše banke moraju spašavati novcem poreznih obveznika. No, isto tako smatram da se slažemo da u sljedećim godinama trebamo novi zamak za naša radna mjesta i za rast. I moramo nastaviti pratiti i nadzirati nove prijetnje koje će se pojaviti u našim sustavima, Mislim da ne moramo očekivati da ćemo morati e, imati toliko primarnog zakonodavstva u sljedećih pet godina, a dobra regulacija, regulacija bi trebala ponuditi stabilnost i strogu primjenu pravila. Istovremeno, ako dokazi pokažu da nismo baš uspjeli napraviti posao kako treba, moramo biti spremni unijeti promjene. Možda ćemo, će biti područja u kojima smo pronašli manjkavosti. Možda ćemo morati nešto uskladiti kako bi ulaganja tekla jednostavnije. To je izazov koje koji je u srži unije tržišta kapitala. Kako ćemo povećati ulaganja i to posebice u mala i srednja poduzeća, a istovremeno imati učinkovito zakonodavstvo? U okviru tog širokog pristupa definirao sam si pet glavnih prioriteta. Najprije, da se provede ono što je do sada dogovoreno, već će to biti veliki zadatak. Delegirani i provedbi akt, e, akti uključuju oko 400 odvojenih mjera, od direktive o tržišnim instrumentima do bankarske unije, do, solventnosti i direktive o kapitalnim zahtjevima. Sve što rad, u svemu što ćemo raditi imat, bit ćemo pošteni i otvoreni i sa vama i sa vijećem. Druga stvar, kako bismo se borili protiv velikih e, ozbiljnih rizika, morat ćemo pripremiti prijedloge koji su trenutačno u, pod pregovorima. I to su recimo o novčanim tržištima. Isto tako morat ćemo raditi e, na tome da budemo pripremni za na nove rizike. Zatim treća, morat ćemo raditi na dosljednoj provedbi međunarodnih standarda i načela, te zatvoriti manjkavosti koje predstavljaju rizike financijskoj stabilnosti. Surađivat ćemo sa ostalim zemljama G20 i nastojat ću produbiti regulatornu suradnju sa SAD-om. Četvrto, e, Pripremit ću prijedloge za razvoj Unije tržišta kapitala. To je projekt koji uključuje svih 28 zemalja članica i cilj je jasan. Pomoći otključati kapital koji je diljem Europe trenutačno zamrznut i staviti ga na upotrebu europskim tvrtkama i to posebice malim i srednjim poduzećama. Moramo e, se odmaknuti od ovisnosti od bankarskog financiranja i potaknuti nove alternativne izvore financiranja. I htio bih početi time što ću analizirati problem i barijere koje su na našem putu. No, ja mislim da već možemo vidjeti određena područja koja su prioriteti, a to je visoko kvalitetna sekuritizacija, pomoć u unapređenju informacija o kreditnom statusu za male i srednja poduzeća, te pronalazak sporazuma o Europskom fondu za dugoročna ulaganja. Peto, želim vidjeti na koji način možemo donijeti više koristi unutarnjeg tržišta direktno našim građanima. U proteklih pet godina s pravom smo se morali koncentrirati na velike strukturne i institucionalne reforme, a u sljedećih pet godina nadam se da ćemo se moći okrenuti u drugom smjeru i da ćemo moći više razmišljati o tome kako možemo otvoriti tržište za sigurno, transparentno i dostupne proizvode. Znam da mnogi u ovom domu se bore za zaštitu interesa potrošača i imat ćete moju podršku u sljedećih nekoliko godina. Isto tako moramo pažljivo razmišljati o razvoju digitalnih i elektronskih plaćanja koji bi mogli našim potrošačima donijeti ogromne koristi u smislu troškova i jednostavnog korištenja. No i takva plaćanja moraju biti sigurna i dobro regulirana. I još je jedna važna tema, a to je transparentnost. Transparentnost je ključna s obzirom na ono što tražimo od naših financijskih institucija. One moraju znati mm, koji su rizici i te rizike moraju objasniti svojim klijentima. Sva pravila koja će biti pripremljena uključuju vrlo stroge zahtjeve za transparentnošću, a to mora biti tako ako želimo vratiti povjerenje. Na kraju, kako ću surađivati s vama ako budem potvrđen? Još jednom, transparentnost će biti ključna riječ. Otvoreno ću surađivati s ovim odborom u svakom trenutku. Isto tako, otvoreno ću s vama razgovarati o tome s kime se sastajem. Kako bih dobro odradio ovaj posao, morat ću razgovarati sa čitavim nizom osoba, zato što nisam nikad smatrao da se politika može raditi u vakumu. No, u svakom slučaju, E, slijedit ću ono što je radio moj prethodnik i objavljivati informacije o tome sa kime se sastajem i s kime razgovaram. Mislim da je to ključno ako želimo izgraditi odgovarajuće odnose. Kada sam neki dan bio u Strasburu, večerao sam s Michelom Barnijevom i pitao ga za savjet. Dao mi je jako puno korisnih savjeta, no jedan je bio najvažniji. Rekao mi je, uvijek se sjeti važnosti svog odnosa s ovim domom. I to je savjet kojeg ću doista slijediti. Novoimeni predsjednik komisije Jean-Claude Juncker mi je dao ogromnu odgovornost kada je od mene zatražio da preuzmem ovaj resor. Ako budem potvrđen, bit ću europski povjerenik koji brani opći interes. Europski povjerenik koji će raditi za svih 28 zemalja članica i europski povjerenik koji neće nikada zaboraviti da je odgovoran direktno izabranim zastupnicima ovog parlamenta. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Hill. Sada ćemo započeti sa raspravom. Prvi riječ u ime Pučana ima gospodin Bals. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Hill. E, postavit ću vam ukratko dva pitanja. Kao prvo, financijske institucije u Europskoj uniji e, vrlo su raznolike po svojoj veličini i kompleksnosti. E, tehnički standardi i zakonodavstvo e, stvaraju probleme malom i srednjem poduzetništvu. E, komisija je obvezna e, brinuti se o primjerenosti i zato vas želim pitati kako ćete vi osigurati da ta proporcionalnost ne bude izuzetak nego pravilo. To je prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosi na jednu studiju učinka. Parlament već godinama traži studiju učinka e, e, zakonodavstva financijskih tržišta, to je vrlo važno. Kako ćete vi kao budući povjerenik e, dati u izradu takvu studiju? Gospodine Hill, imate mogućnost odgovoriti. Ovo su dva vrlo važna pitanja. Dakle, kako se postiže ravnoteža što se tiče našeg zakonodavstva i kako se može osigurati da su naši zakoni srazmjerni i da pratimo njihov učinak na različite sektore. Što se tiče proporcionalnosti, srazmjernosti, da ću vam odgovor na koji ću se vraćati e, mislim dosta često danas popotne, a to je važnost ravnoteže, ali ne bismo trebali biti mišljenja da e, je svaki e, svaka tvrtka iste veličine i da bi trebali imati isti pristup svima bez obzira na njihovu veličinu. Što se tiče pokušavanja izračunavanja učinka E, naših zakona. Mislim da je to vrlo važna stvar. Ako budem potvrđen, e, htio bih razmisliti o tome u cijelom nizu razgovora koje sam imao sa članovima ovog odbora e, do sada. Veliki broj zastupnika iz različitih klubova zastupnika pokre, spomenuo to pitanje dakle analize ukupnog učinka našeg zakonodavstva kroz, na različite sektore. E, jedan od izazova e, po mom mišljenju i nešto s čime ću se ja pokušati nositi u tom vrlo kompleksnom području je da postoji jedan velika količina aktivnosti u cijelom nizu područja i pokušati razraditi učinke koje jedno područje ima na druga područje je vrlo komplicirano, ali i vrlo važno. Ja ću to pokušati učiniti ako dobijem ovaj posao. Hvala lijepa. Riječ sljedeća ima Eliza Ferreira u ime socijaliste i demokrata. Hvala lijepa. Govorit ću engleski kako bi naš dijalog eh, bio lakši. Hvala vam što ste danas tu s nama. Gospodine Hill, u svojim pisanim odgovorima parlamentu rekli ste da ne možete da se ne možete, e, da ne možete obećati da ćete e, se suprotstaviti bilo kojoj inicijativi. Međutim, parlament je e, do sada bio vrlo aktivan i angažiran u stvaranju bankovne unije. Ta bankovna unija temelji se na tri stupa. Već smo E, dovršili jedinstveni nadzorni mehanizam, potom jedinstveni mehanizam e, sanacije ili likvidacije banaka i ono što preostaje je treći stup. To je zajedničko jamstvo e, štenih uloga. Dakle, moje pitanje je da li ćete podastreti prijedlog za jedinstvenu schemu e, garancije štednih uloga da li ćete to učiniti prije kraja 2014. i koja će biti struktura e, tog sustava? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Drago mi je što imam e, priliku govoriti o važnoj temi bankovne unije koja je centralni dio posla koji ću e, obavljati ako budem potvrđen. Kao što ste vi rekli, gotovo prvi prioritet e, onog e, što slijedi od preostalih dijelova pazla. Dakle, naravno moramo e, osigurati funkcioniranje jedinstvenog fonda za sanaciju ili e, likvidaciju banaka naravno što se tiče e, garancije štednih uloga znam da je to nešto oko čega se vrlo žustro raspravljalo proteklih mjeseci u komisiji i općenito. Mislim da bi moj pristup tome bio, dakle moj prioritet bio bi da se primjeni sve što je već usvojeno i predviđeno. A što se tiče vašeg šireg pitanja o tome da li ću podastriti e, prijedlog prije kraja godine, mislim da vam ne mogu dati to obećanje, ali E, e, mislim da ćemo sigurno raditi dalje na tome e, sa našim dosadašnjim pristupom i u sljedećim godinama imat ćemo mnogo prilika da pogledamo mogućnosti i podastremo nove prijedloge. Evo, to će biti moj pristup. Hvala lijepa. Sljedeći govornik u ime kluba zastupnika ECR. Hvala lijepa. Ja ću govoriti naravno engleski, a ne velški. Zapravo sam vas htjela pitati cijeli niz pitanja, ali ograničit ću se e, na samo neka. U posljednja dva tjedna na hodnikima e, slušam da se uvijek iznova spominje jedna tema, a to je vaša biografija i osobito činjenica da e, su dvije kompanije vrlo poznate e, E, ovom parlamentu da se pojavljuju u vašem e, životopisu mislim da bi bilo od velike pomoći kad biste nam otvoreno govorili o tome i kad biste objasnili svoju ulogu u tim kompanijama i kad bi objasnili da li imate i dalje trenutno e, odnose sa tim kompanijama hvala lijepa Drago mi je što imam šansu govoriti o tome i koncentrirati ću se osobito na svoju konzultantsku tvrtku koju sam osnovao 1998. E, Quilla Consultants. Što se tiče mog, e, moje tvrtke, vrlo sam ponosan što sam je osnovao, počeo sam od nule, Bilo mi, drago mi je što sam uspio zaposliti ljude koji su onda plaćali poreze E, ja sam tvrtku međutim prodao prije osam godina i napustio prije četiri i pol godine, tvrtka i dalje postoje. Što se tiče mene i bilo kakvih odnosa koje bih mogao imati sa tom tvrtku, kada sam zamoljen da uđem u englesku vladu kao ministar e, obrazovanja, ja sam u roku od nekoliko sati izašao iz e, tvrtke i to je bio kraj bilo kakve povezanosti sa tom tvrtkom. Imao sam neke dionice koje sam dobio e, kad sam prodao e, tvrtku, međutim prema pravilima koja vrijede za britanske ministre kako nisam mislio da bi bilo tko pomislio da bih ja možda mogao biti u sukobu interesa, dao sam upute unutar jednog dana od moje nominacije da se želim riješiti svih tih dionica i da želim da se to vrlo brzo dogodi. Dakle, dionice su vrlo brzo E, prodane. Ja mislim da je sukob interesa vrlo važna tema i da je moramo vrlo ozbiljno shvaćati. Mislim da je ključno pitanje u tom e, pogledu da li bi osoba imala financijske interese u vezi sa bilo kojim odlukama koje će donositi. Ja nemam e, dionice u nijednoj tvrtki i nisam u upravnom odboru nijedne tvrtke. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ALDE e, Silvi Gular. Hvala lijepa. Neću koristiti engleski da bi se osvetila na Moljera, nego vas želim e, citirati. Spominjali ste Europsko tijelo za EBU, e, Dakle, imamo e, Dakle, rekli ste da EBA već funkcionira e, dobro. Da li ste spremni e, raditi na popravkama tog sustava? koje, koji daje e, pravo veta nekim državama članicama. Ispričavam se najprije što sam, za ono što sam učinio jeziku, Moljerovom jeziku u svojim uvodnim izjavama. Vrlo mi je žao zbog toga. Što se tiče e, srži vašeg pitanja, e, aranžmani koji su dogovoreni, koji su prihvaćeni kao dio rada na bankovnoj uniji e, dogodili su se u okolnostima koje su vladale u tom trenutku. Koliko ja znam, na temelju onoga što sam istraživao, čini se da svi ti aranžmani funkcioniraju. Moj odgovor na vaše pitanje biće e, prilično kratak da li ja očekujem da se taj model može proširiti na druga područja. Mislim da je ovaj model razvijen u specifičnim okolnostima i u svrhe funkcioniranja bankovne unije. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika GUE, gospodin Kati. Gospodine Hill, u lipnju 2012. E, dogovoreno je prekidanje povezanosti između e, državnog duga i bankarskih dugova. E, Irska je, na primjer, morala spašavati svoje banke Irska ima manje od 1% stanovništva Europske unije, ali morala je platiti više od 40% troškova spašavanja banaka. Vi ćete biti, e, ako vas potvrdimo, član kolegija povjerenika. Ono što vas želim pitati je e, da li ćete u načelu podržati e, zahtjev irske vlade za retrospektivnu rekapitalizaciju banaka kako bismo e, mogli doživjeti gospodarski oporavak u e, cijeloj Europskoj uniji. Hvala na ovom pitanju. E, ja shvaćam koliko je to važna i osjetljiva tema za e, Irs, građane Irske koji su prošli kroz vrlo teška vremena. Također znam da je to pitanje o kojem se intenzivno raspravljalo e, u svim zemljama europodručja. Koliko mi je rečeno, to je s pravne strane gledano moguće, dakle ta retroaktivna rekapitalizacija e, banaka, ali bojim se da vam ne mogu dati e, sva obećanja koja biste vi željeli. Naravno da se o svemu tome mora razgovarati od slučaja do slučaja i da je na zemljama članicama da e, jednoglasno donesu odluke u tom pogledu, ali kao što E, i sami znate, to je područje za koje će biti nadležan moj kolega Moskovići. Ako do e, toga dođe, u nekom, do rasprave o tome dođe e, u nekom trenutku, ja ću biti svakako jedan od onih koji ću razmisliti o tome i u skladu sa okolnostima i stajalištima zemalja članica donosit ćemo odluke ovisno o okolnostima od slučaja do slučaja. Hvala lijepa. Sada u ime zelenih riječi ima gospodin Gigold. Gospodine Hill, dobrodošli. Odnos između Velike Britanije i Europske unije je Eh, zahladio. Ja bih vas zapitao nešto o vašem europskom angažmanu. Što ste vi osobno učinili kao javna osoba u to vrijeme kako bi se odnosi između eh, Ujedinjenog kraljestva i eh, Evropske unije popravili, odnosno kako bi se procesi ujedinjenja Evropske unije pojačali City, eh, Londonski City je toplo pozdravio vašu nominaciju. Vi ste sami eh, utemeljili jednu lobističku firmu. Mnogi građani se pitaju da li vašom nominacijom ne dovodimo slona u eh, porculanski, dućan porculana. Dakle, htio bih znati na čemu ste konkretno vi ili vaše, vaša tvrtka direktno radili? Kao prvo, e, moja predanost u tome da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane u Europskoj uniji kao aktivni član je razlog zašto sam odlučio prihvatiti ovu kandidaturu. Ja već otprilike 25 godina E, sam u politici e, za vrijeme pregovora o Maastrichtskom ugovoru sam radio u Downing Streetu. Dakle, shvaćam važnost i političku osjetljivost e, ovih odnosa. To je nešto sa čime živim već 25 godina. Imam vrlo jasan jasno i jednostavno stalište u tom pogledu, a to je, mislim da je u interesu i Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva da e, e, Ujedinjeno kraljevstvo bude u Europskoj uniji. Što se tiče vašeg drugog pitanja, što se tiče dakle mog biznisa ja sam e, već o tome donekle nešto i rekao ja se nadam samo da još podvučem prije četiri i pol godine sam izašao iz svega toga a to je e, trostruka trostruko duže vrijeme nego što se e, smatra potrebnim da bi se isključilo da je povjerenik u sukobu interesa mislim da je apsolutno ispravno da povjerenici imaju tu vrstu embarga jer potpuno razumijem strahove e, naših građana e, od toga da ljudi e, dolaze na ovakve pozicije kako bi radili za svoju vlastitu korist. Međutim, to nije razlog zašto sam ja došao, odnosno zašto bih prihvatio ovakav posao. Ja nisam aktivan u Londonskom sitiju, niti imam ikakve interese e, tamo. Ja sam ovdje da radim u, interesu Europske unije, da, bih donosio ispravne odluke e, u interesu cijele Europske unije i slijedit logiku argumenata i logiku našeg zakonodavstva i primjenjivat ću ga u svakoj situaciji. Hvala lijepa. Sada u ime e, kluba zastupnika EFDD Stefan Wolf. Dobro jutro gospodine Hill. Zadovoljstvo mi je sudjelovati u ovom razgovoru. Vi ste se zakleli kraljici da ćete joj biti vjerni ako budete potvrđeni kao povjerenik, sad ćete se morati zakleti na vjernost Evropske unije, odnosno da ćete biti potpuno neovisni u obavljanju svoje dužnosti, da nećete ni tražiti niti slijediti upute od bilo koje vlade, tijela, ureda ili entiteta. E, to je to, te dvije zakletve su u međusobno kontradiktorne da citiram e, Bibliju, nitko ne može služiti dva gospodara. Dakle, ko je vaš gospodar? Kraljica e, Velike Ujedinjenog kraljevstva ili Evropska unija? Moram reći da sam na svom posljednjem poslu jedna od velikih časti i privilegija e, je bila što sam imao mogućnost sastati se sa njezinim visočanstvom kraljicom. Elizabetom II. To je bila jedna od velikih privilegija u mom životu. Ja niti na trenutak ne vjerujem da bi njezino visočanstvo smatralo da postoji konflikt između zakletve koju sam položio njoj i zakletve koju se nadam da ću imati mogućnost položiti ako budem potvrđen kao povjerenik. Ja ne vidim nikakav konflikt između te dvije zakletve. Apsolutno nikakav. Pardon, uh, Sljedeći govornik, gospodin Anemans. Moje pitanje je zašto niste postali povjerenik za ribarstvo? E, jer osim činjenice da je e, London u Ujedinjenom kraljevstvu, zašto je e, novoizabrani predsjednik Juncker za kandidata za, vašu za ovu funkciju izabrao kandidate iz Ujedinjenog kraljevstva. Htio bih vas konkretno pitati je li ekonomska situacija europodručja i e, problemi koje je euro donio e, eurozoni da li je to potvrda da je krivo ujedinjavati stvari koje ne treba ujedinjavati da li je jedno s drugim pomirivo da s jedne strane govorite o e, ujedinjenom financijskom tržištu a s druge strane ujedinjeno kraljevstvo želi ostati van svega toga Dakle, što se tiče moje nominacije, to je bila odluka novoizabranog predsjednika komisije Junkera, a ja sam bio vrlo e, ponosan što, mi je on, e, što me on nominirao. Ja ću e, raditi što, budem, što bolje budem mogao ako budem potvrđen. Kada sam prihvatio nominaciju predsjednika vlade Ujedinjenog kraljevstva, nisam znao koji portfelj će mi biti dodijeljen. Ali on me e, on mi je povjerio portfelj za financijsku stabilnost i e, financijska tržišta. u prethodnom pitanju e, radilo se o napetostima i načinu kako se napetosti mogu razriješiti. Mislim da je u interesu svih 28 članica Europske unije da euro bude uspjeh i da e, svate mislim da je to u interesu svih 28 zemalja članica Europske unije da bankovna unija bude veliki uspjeh, a očito e, je svaka članica slobodna i ako nije sada članica europodručja da se pridruži bankovnoj uniji. Ja naravno e, priznajem odnosno svjestan sam jer e, dosta sam razgovarao s ljudima o tome prošlih tjedana da postoje napetosti međutim mislim da je zadaća koju mi svi kolektivno imamo raditi na pomirenju tih interesa i osigurati da, na primjer, u bankovnoj uniji oni koji su van europodručja se jednako dobro osjećaju u pogledu našeg zakonodavstva kao i oni koji su u njemu. Hvala kolega Hökmark. Hvala gospodine Hill. Ujedinjena kraljevina je sastavni dio snažne Europske unije u svijetu i nadam se da ćete vi u tom smislu odigrati ključnu ulogu. Imam dva pitanja. Prvo, kako gledate na koordinaciju i raspodjelu ovlasti i dužnosti između vas i kandidata za povjerenika Moskovicija te potpredsjednika Kajtanena. Kako ćete razjasniti tko ima koje ovlasti i kako ćete postići učinkovitost u radu te sinergiju? Drugo pitanje. Svi govore o Uniji za kapitalna tržišta, no malo tko je može točno opisati. Kako ćete tome pristupiti? Europska financijska tržišta su trenutno rasjepkana. Prema tome, mi postižemo manje nego što bismo mogli u odnosu na ukupne kapacitete, ne samo što se tiče financijskih tržišta, nego općenito gospodarstva. Kako ćete osigurati ulaganja i financiranje potrebno za gospodarski rast u Europskoj uniji? Kao prvo nekoliko riječi o koordinaciji. Osobno smatram da je ta ideja da povjerenici rade u timovima pod koordinacijom i da ih e, u tome usmjerava potpredsjednik komisije je dobra zamisao. Mislim da bi bilo dobro i da jest dobro da se razbiju na taj način postojeće ladice. Postoje brojna pitanja koja su povezana primjerice kako potaknuti gospodarski rast i zapošljavanja i tako dalje. I čini mi se logičnim da se objedini rad povjerenika u zajedničkim naporima. Ja se zalažem za to načelo. Što se tiče kako će, pitanja kako će to funkcionirati u praksi, znam da je Jean-Claude Juncker uputio pismo Martinu Šulcu, E, dakle naveo je djelokrug rada pojedinih potpredsjednika komisije. Meni se čini zdravorazumskim da će mnogo toga ovisiti o osobnim odnosima i kontaktima među pojedinim povjerenicima. Ja želim ući u taj projekt odlučan da u tome uspijem, surađivaću sa kolegama E, kao što sam rekao, ja sam e, za taj pristup. Tu se postavlja i pitanje odgovornosti i to je bitno za ovaj dom. Bitno je tko će dolaziti i podnositi izvješće odboru za monetarne gospodarska pitanja i politiku. Dakle, ja smatram da, je to, da će to biti sastavni dio mojih zadataka. Što se tiče Unije kapitalnih tržišta, možda će netko drugi postaviti pitanje o tome, pa ću moći ujedno odgovoriti i vama jer sada više nemam vremena. Kolega von Weizsäcker iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata, hvala. Vi ste sigurno uspješno radili kao savjetnik u javnom i privatnom sektoru. Neću vas pitati koji bi vama bio savjet Jean-Claude Junckeru u raspodjeli resora. Umjesto toga ću vam postaviti jedno drugo pitanje vezano uz bankarsku uniju i odnos sa zemljama izvan bankarske unije. U praksi se jasno pokazalo da suradnja u regulatornom području dobro funkcionira. To je dovelo do stvaranja bankovne unije u Europskoj uniji. U SAD-u su uvedeni stroži propisi kada je riječ o bankama koje posluju na različitim teritorijima. Pitam se možemo li mi uvesti jednako tako stroge kriterije za banke koje posluju izvan e, geografske nadležnosti Europske unije ili se stvari mogu okrenuti kao što ste rekli u uvodnom izlaganju. E, možda bi to skrenulo pozornost na i dalje veliku izloženost poreznih obveznika u odnosu na poslovanje financijskih institucija. Kao prvo, ja ne bih davao savjete Jean-Claude Junckeru, smatram da on dobro zna što treba. Što se tiče pitanja suštinske prirode koje se odnose na bankarsku uniju, reći ću sljedeće. Kao prvo, možda valja podsjetiti a znam da su svi osjetljivi na moguće napetosti i neki su možda osjetljivi na činjenicu da dolazim iz zemlje koja nije u bankovnoj uniji. Prema tome možda se neki pitaju hoću li ja biti u stanju obnašati ovu dužnost, a vjerujem da hoću zato što ću raditi u službi općeg interesa Europske unije. Imamo jedinstveni pravilnik na kojemu se temelji čitava bankarska unija. Svih 28 država članica dužno je primjenjivati taj pravilnik. Ni to ne smijemo zaboraviti. Što se tiče ekstrateritorijalnih pitanja i van teritorijalne nadležnosti, da, činjenica je da Sjedinjene države pokušavaju urediti rad svojih banaka u svijetu čak i onih koji posluju u Europi. Smatram da se trebamo usuglasiti s SAD-om, složiti se da imamo različite propise i to je mišljenje i u okviru G20. Ja sam spreman surađivati s ostalima, uključujući i Europski parlament, kako bismo radili na tim načelima, kako bismo ublažili probleme koje ste naveli kao potencijalne probleme. Hvala. Markus Feber. Hvala lijepa. Ja neću govoriti Šekspirovom ni Moljerovim jezikom, nego Geteovim jezikom. On je tu još nedostajao. Mogu i hes, eh, dijalektom iz Hesena ako bude trebalo. E, najprije želim govoriti nešto o temi transparentnosti. Govorili ste već o tome da, ste us, da ćete objaviti sve kontakte, sve svoje kontakte. E, htio bih vam pitati jeste li e, spremni sve svoje susrete transparentno objaviti a što se tiče e, unije tržišta kapitala, e, da li će to biti ograničeno na euro područje ili je to daljnji razvoj jedinstvenog tržišta Europske unije? S tim u vezi vidim e, dva velika problema financiranje malog i srednjeg poduzetništva i općenito povećanje ulaganja. Da li se tu može očekivati poboljšanje? Zahvaljujem na ova tri pitanja. Što se tiče transparentnosti, moj će stav biti prije svega da saznam kako je djelovao moj prethodnik. On se trudio da upozna ljude u organizacijama nad kojima je vršio nadzor. Postoji također prijedlog koji podržava Jean-Claude Juncker, a to je da se sastavi jedan e, upisnik lobista. To je dobra ideja, ja je podržavam. Što se tiče sastanaka, ja ću se rukovoditi sljedećim načelom, kao što sam već rekao. Oni koji imaju legitimni interes u razvoju politika su ljudi s kojima ću se ja sastajati, primjerice u drugoj potrošača i njihovi predstavnici. Moje buduće službe su podržavale Finance Watch i postoje drugi modaliteti kojima se građanima omogućuje da mogu sudjelovati u ovim vrlo stručnim temama. To je vrlo važno i smatram da o tome treba voditi računa. Što se tiče Unije tržišta kapitala, Jean-Claude Juncker je u opisu mandata u pismu upućeno meni vrlo jasno rekao da je to projekt koji se odnosi na 28 država članica. Dakle, u toj tradiciji ja ću se pobrinuti da svih 28 država članica bude i želi sudjelovati u tome. I ja ću doživjeti neuspjeh ukoliko se ispostavi da je to projekt u kojemu ne sudjeluje svih 28 država članica. Što se tiče poticanja dugoročnih ulaganja, trenutno postoji prijedlog da se potaknu fondovi za dugoročna ulaganja u Europi. E, mislim da će to biti jedna od inicijativa koja će spadati u djelokrug e, Unije tržišta kapitala. To će biti moj prioritet. Hvala. Sada smo primili na znanje ovo što ste rekli vezano uz vašu potporu obveznom upisniku za lobiste Pervan Šperez ima riječ. Hvala. Gospodine Hill, kada je riječ o ovome parlamentu, zato što su neki faktori utjecali na financijsku krizu i to je dovelo do uređenja financijskog tržišta pod vodstvom Alinkarti. Karti. Mi smo se uspjeli suprotstaviti bankarskim bonusima. Isto tako smo vrlo odlučno radili na izradi direktive o sprečavanju zlouporaba financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Iz razloga sukoba interesa odjel koji je nadležan za ova dva teksta, a to je odjel Corporate Governance and Responsibility neće biti u vašem djelokrugu nadležnosti. Činjenica da nemate nadležnost na tome možda utječe i na e, vašu nadležnost u području unije tržišta kapitala. Ne mislite li da je tome tako? Um, e, on the specific point, uh, no I don't believe. Prvo što se tiče vašeg konkretnog pitanja, ne mislim da je tome tako. Odluka Jean-Claude Junckera bila je da se društveno odgovorno upravljanje stavi pod isti djelokrug. Ja to razumijem. Dakle, o tim pitanjima će se raspravljati među povjerenicima u punom sastavu kolegija, tako da ću biti uključen u raspravu. No, kako s pravom kažete, stajalište je vrlo jasno, zakonodavstvo je doneseno i stajalište je kolegice da donesene propise treba provoditi. Što se tiče mog vlastitog mišljenja o samom e, sadržaju, smatram da bi e, poticajna sredstva trebalo uskladiti s postignutim rezultatima jedan od osnovnih problema je bio upravo u tome što nije postojala ta poveznica, tako da ljudi koji nisu radili u dugoročnom interesu tvrtki za koje su radili i dioničara tih tvrtki eh, i upravo to je dovelo do problema s kojima smo se morali suočiti. Dakle, ovdje govorimo o odgovarajućem eh, miksu, dakle vrijednostnih papira i gotovine i što se tiče sljedećih koraka u tijeku je proces znam da je i moj prethodnik e, također zatražio da se na tome radi vidjet ćemo rezultate i vjerujem da će kolege to uzeti u obzir pravodobno Sada u ime odbora IMKO, kolega Karas. Dobrodošli e, gospodine Hill. Želim najprije e, reći da u pismu gospodina Junkera Vama se govori i o e, socijalnoj pravdi pitam vas što vi smatrate pod socijalnom pravdom, kako želite ustanoviti socijalnu pravdu, pravdu u Europskoj uniji? A moje drugo pitanje je, je da li je integracija jedinstvenog tržišta e, neophodna za integraciju e, tržišta kapitala i kako kanite olakšati dostup financiranju za mala i srednja poduzeća, e, kako kanite e, implementirati alternativne e, mogućnosti financiranja za malo i srednje poduzetništvo. Najprije ću odgovoriti na posljednje pitanje kako privući ulaganja na tržištu. Postoji čitav niz mogućnosti u nastojanju da se riješi ovo pitanje vezano uz unije tržišta kapitala. Najprije bih poduzeo jednu dubinsku analizu postojećih prepreka koje stoje na putu protoku kapitala u Europskoj uniji. Nakon toga bih pokušao pronaći rješenja za spomenute probleme. Dakle, to bi bio pristup od ozgo prema gore. U nekim državama članicama se kaže da nema problema kada je riječ o kreditiranju malih i srednjih poduzeća. U drugim pak državama članicama to jest problem. Diljem čitave Europske unije postavlja se pitanje kako bolje uskladiti potencijalna ulaganja koja su trenutno zamrznuta sa potrebama kod konkretnih poduzeća. funneled uh, Takvi bi fondovi bili odgovarajući kako bi se sredstva usmjerila prema projektima, prema znanstvenim istraživanjima to je, istraživanjima, to je jedan primjer. I riječ je o pristupu koja samo povećava količinu dostupnih informacija. I mislim da potencijalni ulegači zapravo oni ne znaju dovoljno o malim i srednjim poduzećima u koja bi, u koja bi mogli ulagati. Stoga važno je imati dobre informacije. Što se tiče vašeg pitanja o socijalnoj dimenziji. U svemu onome što e, ću raditi želim da razmišljamo o koristima koje možemo dati građanima Europe i naravno da nastajemo osigurati da nemamo lažne poticaje. E Hvala. Sada ima riječ kolegica Fotiga. Hvala gospodine Hill. Premda ste djelomično dali odgovor na moja pitanja, zamolit ću vas da ponovite neke od izjava koje ste dali. Imam jednostavno pitanje, kako smatrate da se mogu pomiriti interesi članica koje jesu u eurozoni i onih koje nisu u eurozoni, dakle na koji način se može postići da jedna i druga skupina budu zastupljene. Zapravo bih rekao da je izazov predamnom isti, odnosno to je onaj izazov pred kojim je bio i Michel Barnier. S obzirom na to u kojoj fazi je razvoj Europske unije, svaka država članica je u eurozoni ili izvan nje. Michel Barnier je bio pod sumnjom nekih zemalja da se neće moći pomiriti interesi jedne i druge skupine. Međutim, pokazalo se da su u krivu. E, ja ću imati isti zadatak, ali obrnuto. Kao što je Michel Barnier radio u interesu Evropske unije, tako ću raditi i ja. Dakle, pitanje izgradnje povjerenja će se upravo pokazati kroz izgradnju unije tržišta kapitala. Dakle, to će biti unija koja će morati obuhvatiti 28 država članica i to će biti način da se pokaže da možemo izgraditi jedinstveno tržište u interesu čitave Europske unije, a u kojem će s entuzijazmom sudjelovati svih 28 država članica, zato je bitno da imamo taj cilj na umu, a ja ću dati sve od sebe kako bih uistinu postigao da se pomire interesi jednih i drugih. Hvala. Koravan Neuenhuizen, klub zastupnika ALDE. Hvala gospodine Hill. Ja bih se htjela vratiti na pitanje unije tržišta kapitala. Spomenuli ste nekoliko činjenica, ali još uvijek nije sasvim jasno koje konkretne mjere planirate o kojim će propisima biti riječ, spomenuli ste dugoročna ulaganja. Zanima me koji su vaši konkretni planovi i kada ih možemo očekivati. Namjeravate li donositi nove propise? Rado bih čula nešto više o toj temi. E, trenutno zvuči kao zgodan moto ujedinimo tržišta kapitala, ali zanima me što konkretno planirate osim dobrih namjera koje smo od vas čuli. Kao što sam već rekao, prvi korak zvuči prozaično, međutim ja sam osobna koja je praktična i pragmatična. Dakle, najprije treba vidjeti koje prepreke stoje na putu slobodnom protoku kapitala. Ne želim krenuti od nekakve grandiozne vizije. Ja sam imenovan prije nešto više od dva tjedna i smatram da biste svi pomislili da sam potpuno poludio da vam nakon dva tjedna kažem evo što ćemo raditi u sljedećih pet godina. Upravo zato mi je jasno da ću ići u to korak po korak, a krenut ću od analize stanja. U nekim područjima će biti potrebne izmjene zakonodavstva, dakle morat će se mijenjati pravila, morat će se ukloniti neke prepreke. E, primjerice, jedna stvar koja se stalno ponavlja je pitanje kako povećati ulaganja u visoko kvalitetnu sekuritizaciju. To je nešto što ćemo morati odraditi i nadam se da ćemo to učiniti na način da se oslobode ulaganja, a da ne preuzmemo na sebe rizik, jer smatram da nitko ovdje to ne bi htio. Ja vas e, molim, apeliram na vaše strpljenje, jer e, ako sada krenemo u nešto prebrzo, mogli bismo pogriješiti. To bi bila greška. Što se tiče konkretne provedbe i uspostave Unije tržišta kapitala, kako ćemo prevladati prepreke, to su teme o kojima ću povesti raspravu i htio bih čuti posebno od vas članova ovog odbora koje su vaše ideje i kako ćemo na tome raditi. Hvala vam sada gospodin Ludvigson. Hvala vam što ste mi dali riječ i gospodine Hillu želim vam dobrodošlicu. Švedski nije baš jednostavan za razumjeti. U proljeće je usvojeno novo zakonodavstvo o pravu na osnovni bankovni račun. Svaki građanin ima pravo otvoriti račun u banci i nikoga banke ne bi smjele odbiti. U procesu pregovora Britanska vlada se oštro suprotstavila i nije htjela biti dijelom svih ovih e, propisa i nije htjela dati potpuna prava svim građanima. No, takvo je zakonodavstvo usvojeno i sada se mora provoditi u zemljama članicama. Moje pitanje vama je, ako vlade zemalja članica, pojedinih zemalja članica, ne budu željele u potpunosti provoditi tu direktivu, što ćete učiniti? Hoćete li dopustiti takvo ponašanje? ili ćete biti odlučni i možete li nam zajamčiti da ćete da će vlade učiniti ono što moraju napraviti hoćete li zajamčiti da je pravo na bankovni račun pravo koje imaju svi europski građani Kratko kratko, kratak odgovor na vaše pitanje je da i mogu bih sad ovdje odmah stati. Jer da, to je moja dužnost, zakon je zakon i zakona se treba pridržavati. Moj opći pristup donošenju zakona i regulaciji je da bismo trebali imati razvjeran pristup donošenju propisa. No jednom kad se zakoni usvoje, onda ih treba provoditi. Kada bih mogao mahnuti čarobnim štapićem, moj bi pristup bio da imamo manje propisa, ali da ti propisi da su strogi i da se propisuju, umjesto da imamo mnogo zakonodavstva pred kojima neki zatvaraju oči i ignoriraju ih. U svakom slučaju, koje god je moje područje rada, zakon je zakon. Što se tiče prava pristupa bankovnom računu, ono što doista želim učiniti i zamolit ću vas i ostale članove ovog odbora da mi pomognete, a to je na koji način možemo u sljedećih pet godina razviti e, nove načine kako bismo našim građanima pružili koristi. Jedan od velikih izazova koji je pred nama je da Europska unija bude konkretnija, nešto konkretnije. Zašto? Zato što mnogi građani će reći da se osjećaju udaljenima od Europske unije i da im zapravo nije jasno što time dobivaju. Zbog toga moramo raditi na osmišljavanju konkretnih stvari e, do kojih ne bi bilo moguće, kojih ne bi bilo da nema Europske unije, kao što recimo ovaj slučaj e, mogućnost da svi imaju bankovni račun. Stoga Mislim da na tome moramo raditi svi zajedno, moramo misliti na naše potrošače i moramo misliti na to kojem koristi možemo donijeti kroz bolje proizvode i usluge. Hvala vam, a sada Sirpa Pjetikajnen. Kad govorimo o uniji tržišta kapitala i općenito tržištima kapitala, ja se nadam da ćemo biti konkurentni. Isto tako se nadam da ćete imati pristup koji će povizivati e, različite politike iz različitih sektora. Mnogo smo govorili o učinkovitosti resursa te o e, izazovima koji stoje pred nama po pitanju okoliša. Što smatrate kako mislite da će to utjecati na pripremu financijskih regulacija? Ne očekujem da komentirate detalje propisa, ali znate da se mnogo govori o učinkovitosti resursa. Htjela bih čuti vaše mišljenje o ovim pitanjima i u kojem smjeru ćete voditi tu raspravu. što god ću sada reći će biti tek privremeno. No kad sam govorio ranije o dugoročnom o fondu za dugoročna ulaganja i da je to fond koji se može koristiti za usmjerivanje novaca u aktivnosti malih i srednjih poduzeća ili u infrastrukturu, još jedan oblik takvih aktivnosti i dio našeg pristupa prema klimatskim promjenama, čime ćemo se baviti svi diljem Europske unije, mislim da bi to moglo biti još jedno područje u kojem bi se e, moglo, mogla poticati, mogli poticati određeni oblici ponašanja. Dakle, u smislu e, dostupnosti financijskih sredstava ili promjene E, zahtjeva. Na taj način bismo mogli usmjeriti ulaganja u određena područja. I mislim da će moj prioritet biti na onoj dakle, manje glamuroznoj strani, dakle da se definiraju tokovi kojim kapital može ići. I to je također dio pitanja koje se može pojaviti u okviru fonda od 300 milijardi eura o kojem gospodin Juncker govori. Jedan dio mojih, e, mojih zadataka će biti da e, pokušamo privući i sredstva iz privatnog sektora. Ta bi sredstva mogla ići u, e, u ta područja i naravno bit će mi drago da o tome razgovaramo nekad u nekoj kasnijoj fazi. Hvala vam, a sada Fabio De u ime Ujedinjene ljevice. Govorit ću jezikom kraljice. Koje predstavnike financijskih institucija ste susreli od kad vas je gospodin Juncker imenovao za kandidata za povjerenika? zatim spomenuli smo i Finance Watch, o tome se vodila rasprava nedavno. Hoćete li nastaviti s financiranjem te organizacije? A treća, pročitao sam vrlo pažljivo vaše odgovore na naša pitanja. I spomenuli ste sukob između financijskih regulacija i pozemljivanja s realnom gospodarstva. Znam da banke imaju previše imovine koja previše loše imovine toga na koji način planirate e, regulirati pogrešnu raspodjelu sredstava? Moram vas podsjetiti da ne tako davno je, e, su britanski monarsi imali doista njemački e, naglasak i njihov engleski jezik nije bio tako dobar. Što se tiče odgovora na pitanje s kime sam se susreo od predstavnika financijskih institucija od kad sam imenovan kandidatom za povjerenika, odgovor je s nikim, uz jedan izuzetak. Bio sam u vlaku prema Londonu, čitao knjigu, knjigu Josefa Konrada da se malo oporavim od financijskih propisa. Nije bilo Srce dame, ali bila je jedna druga dobra knjiga. Uglavnom sjedio sam u tom vlaku i pristupio mi je, e, pristupila mi je jedna osoba koja je lobirala u, upravo za jednu financijsku instituciju. I to je, eto, vrlo očit primjer kako se neki ponašaju. I to je jedini primjer kojega se mogu sjetiti. Dakle, eto, uhvaćen sam u vlaku. No, dao sam upute svojem uredu, i to se dogodilo još zapravo prije nego što sam imenovan, da ljudi s kojima sam se htio susresti su e, zastupnici, povjerenici, kandidati za povjerenike i sve osobe koje sudjeluju u radu parlamenta i e, općenito institucija. Tako da do sada se nisam s nikime zapravo sastao, nikime iz vaših, iz pitanja. Što se tiče drugog pitanja o Finance Watch, E, iskreno ne znam detalje o tome kako je ta organizacija uspostavljena. Znam da igra vrlo važnu ulogu. I shvaćam da je javno financiranje ovakvog tijela možda malo čudno, Ipak shvaćam da zbog tehničke prirode te teme ne možete očekivati od potrošačkih organizacija da se natječu sa svim tehničkim detaljima koje velike tvrtke mogu na njih baciti. Tako da, doista ne znam zapravo detalje o financiranju, no vjerujem da se nešto mora učiniti po tom pitanju. Dobro. Eva Žoli uh, u ime zelenih. Gospodine Hill, imam dva pitanja. Prvo je o usporednom bankarstvu. Zbog velike složenosti uh, su njihovih aktivnosti bile su zapravo jedan od uzroka velike financijske krize. No kao što znate, znate da je komisija donijela novi prijedlog o zakonodavstvu o novčanom tržištu. I tu su, dakle, takve institucije posluju u suprotnosti s nekim od odredbama iz tih tržišta. Što mislite, koje je vaše mišljenje o onome što je predloženo u originalnom prvotnom prijedlogu? zemlja koju najbolje poznajete se protivi e, regulaciji i nadzoru mjerila. Jeste li se e, spremni boriti za prijedlog komisije? Da ili ne? I možete li zamisliti da ESMA ima ovlasti nadzora sustavno važnih mjerila? Oprostite, isteklo vam je vrijeme. Što se tiče usporednog bankarstva, stav kojeg moramo usvojiti je da pazimo na pojavu novih rizika. Moramo biti vrlo oprezni, zato što sama riječ shadow banking, usporedno bankarstvo ili bankarstvo u sjeni, implicira nešto što je zapravo neželjeno ili skriveno. I to zapravo uključuje takav oblik bankarstva, uključuje čitav niz e, financijskih sredstava koje bismo zapravo mi i trebali zato što ako ne budemo imali ulaganja nećemo postići rast, a ako ne budemo postigli rast to će prijetiti našoj stabilnosti. Tako da Mislim da moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između učinkovite regulacije i izbjeći i zapravo ne postupiti tako da spriječimo dolazak sredstava u, stvarno, u realno gospodarstvo. Što se tiče drugog pitanja, znam da postoje prijedlozi na stolu o tržištima novčanog kapitala i znam da su oni relevantni za velik broj tržišta i dat ću nastavit ću s tim prijedlozima i vidjet ću kako ćemo napredovati. Znam za CNAV, znam da postoje um, humanitarne udruge koje to koriste zato što žele svojim zaposlenicima plaćati, isplatiti plaću krajem mjeseca no isto tako objašnjeno mi je koju bi e, opasnost mogao dobiti sustavni rizik, dakle od kapitalne za, zaštitni sloj od 3%. Na taj način ćemo, nadam se, e, pomiriti i učinkovita ulaganja, a i učinkovitu regulaciju. A sada Steven Wolf u ime e, fdd Nakon što sam čuo o vašim e, savezima, sada bih se okrenuo vašim ovlastima. Mnogi u vašoj stranci su pozdravili vaše imenovanje zbog toga što e, David Cameron smatra da će na taj način zaštititi financijski sektor u Engleskoj koji zapošljava ogroman broj osoba. U opisu e, dužnosti gospodina Junkara ništa se ne spominje o e, porezu na financijske transakcije i čak su e, propise o bankarskim bonusima stavili pod nadležnost drugog povjerenika. Bit ćete odgovorni gospodinu Katajninu i Dombrovskim i zapravo sve ono što učinite može biti odbijeno od strane vaših nadređenih osoba. Zar vam to ne govori da nećete imati nikakve moći niti ovlasti zaštititi e, londonski city? Činjenica da smo danas ovdje u ovako velikom broju i da su ovdje toliki članovi odbora Econ E, mislim da to sve pokazuje da i članovi odbora Ekon i zastupnici parlamenta vrlo ozbiljno shvaćaju zadatke e, povjerenika. I zbog toga mislim da e, je ovo vrlo dobar pokazatelj koliko se smatra da je posao povjerenika ozbiljan. S druge strane želim još naglasiti da definitivno nije moja zadaća. Ja sam ovo imenovanje prihvatio u dobroj vjeri. Želim obavljati ovu dužnost u općem interesu i biti europski povjerenik. Nisam ovdje kako bih promovirao interese pojedinih skupina. Moj će zadatak biti da imamo učinkovitu učinkovit i dobro reguliran financijski sustav. I smatram da dobro reguliran financijski sustav koji se provodi na odgovarajući način, da će takav sustav najbolje služiti interesima financijskih, financijskog sektora i to svugdje. Stoga ne vidim e, nikakve probleme između odgovarajuće e, regulacije i uspješne financijske industrije. Mislim da nam je potreban uspješan financijski sektor u cijeloj Europi, zato što bez snažnog financijskog sektora nećemo dobiti ulaganja niti radna mjesta koja su nam itekako potrebna. Tako da mislim da griješite ako imate takve stavove i mislim da griješite ako smatrate da ne smatram da je financijski sektor bitan. Naravno da je veliki dio financijskog sektora smješten u Londonu i ja ću se brinuti za interese financijskog sektora. Na tome ću raditi, no to mora biti sve dobro uravnoteženo. Hvala lijepa. U ime gospodin Polta. Hvala lijepa. Još uvijek sam malo zbunjeno oko toga što je zapravo unija tržišta kapitala. Dopustite mi da vam postavim jedno pitanje koje ima veze s tim, odnosno da izrazim jednu svoju zabrinutost. Želite poduzeti inicijativu, e, odnosno e, podastrati prijedloge koji će dovesti do unije tržišta kapitala, ali trenutni e, pravni zakonodavni okvir je već donesen i unija e, unija tržišta kapitala možda nije način da se e, unapredi sadašnje zakonodavstvo financijskog tržišta E, kako bismo imali financijsko tržište koje e, funkcionira moramo imati pravila koja funkcioniraju za sve naravno da ćemo morati sagraditi e, novo zakonodavstvo na postojećem Dakle, moj odgovor na vaše pitanje je jedna verzija prethodnog odgovora koje sam dao gospodinu Wolfu. Znam da ponekad postoji jedna vrsta dihotomije gdje smo pred izborom, pred odlukom, odnosno pred pitanjem da li ste za regulaciju ili za e, rast. Ja mislim da je to krivi način gledanja na stvari i ja ću se oduprijeti takvom e, načinu razmišljanja. Mislim da je najveći izazov s kojim smo suočeni u cijeloj Europskoj uniji kako dobiti gospodarski rast i nova radna mjesta za naše građane. Ja e, to ne smatram pitanjem e, gdje je moguće samo ili ili. Smatram da nam je potrebno razumno e, zakonodavstvo koje bi trebalo dovesti do gospodarskog rasta i novih radnih mjesta. E, svi želimo da naše zakonodavstvo bude srazmjerno. Moramo diferencirati između različitih vrsta ulaganja, moramo podupirati visoko kvalitetnu sekurita, e, i moramo e, e, demotivirati ljude da se upuštaju u prerizične. Gospodin Lamazur, hvala. Gospodine Hill, postavi, postavit ću vam jedno pitanje na koje mi Mario Draghi nije htio odgovoriti. Kriza Lehman Brothers dovela je da G20 preporuči svim članicama da osnaže propise za banke, tržišta i financijske instrumente. Ponekad se stječe dojam da zahvaljujući četrdesetak propisa koje je predložio vaš prethodnik, Europska unija ispunjava svoju domaću zadaću, a Propisi u SAD-u su manje strogi u samoj formulaciji teksta ili pak u primjeni. Je li to dojam s kojim se slažete, ako je to slučaj? Je li konkurentnost europskih e, tržišnih aktera dovedena u pitanje, a ako je to slučaj, kako to namjeravate korigirati? Mislim, e, dakle, iskreno ću odgovoriti na vaše vrlo dobro pitanje. Dakle, e, trebali smo e, donijeti globalna, globalne propise, ali kako postići da se oni jednako globalno primjenjuju, dakle vaše pitanje je na mjestu. Što se tiče toga kako bih ja pokušao osigurati u međunarodnim pregovorima, osobito u razgovorima sa SAD-om, a možda i drugim našim partnerima, da dobijemo ispravnu primjenu tih propisa posuda jednako. Dakle, kako ću točno e, se postaviti u vezi s tim, o tome se moram e, bolje informirati. A što se tiče vašeg pitanja da li je to važno, da. Moj odgovor je da. Da li bi to trebao biti jedan od naših prioriteta, da. Da li moramo osigurati da e, naši visoki standardi nemaju za posljedicu to da e, mi postanemo manje konkurentni e, na globalnoj razini. Da, slažem se s vama i u okviru pregovora oko sporazuma TTIP moramo voditi računa o tome da postignemo bolju financijsku suradnju između Europske unije i SAD-a. E, koliko ja shvaćam, e, to je u srži pregovora e, oko sporazuma TTIP i mi moramo osigurati da se standardi koji su usvojeni na međunarodnim tijelima primjenjuju jednako, u jednakoj mjeri svugdje i da mi ne dođemo u e, nepovoljni položaj ako ih mi budemo primjenjivali, a drugi ne. Hvala lijepa. Gospodin Bernard Mono ima riječ. Hvala gospodine Hill. Kao britanski lobist koji je radio zahvaljujući ruskim oligarsima, pomalo je paradoksalno da je takva osoba kandidat za povjerenika. Članovi Europske komisije moraju pružiti sva jamstva o neovisnosti. Vi ste malo prije izjavili da nema nikakvog sukoba interesa, a vaše ime se često dovodi u vezu s privatnim interesima, kao što je afera Tesco. Od srpnja ste tek prodali dionice i kao gospodin Kanjete, vi e, se želite prodati kao etički prihvatljivim. Vaša, vaša imovina velikim dijelom ovisi o financijskim institucijama. Vi koji ste već 25 godina radili za državnu upravu i lobiste, kako ćete uspjeti oduprijeti se pritisku bankara? Kao domoljub ne dajete nikakva dodatna jamstva. Prema tome, ne mogu vam dati povjerenje u ovom sektoru koje karakterizira velika pohlepa i na štetu građana što bi moglo ponovno dovesti do sistemskog šoka. E, meni je žao da vi imate takvo stajalište. E, moje iskustvo ga ne podupire. E, razlog zašto sam se iz privatnog e, sektora vratio u e, vladu jedinog kraljevstva je to što ja vjerujem u e, službu u tu, tu vrstu službe i služenja ja vjerujem da je Europa suočena sa ogromnim izazovima i moja zemlja također suočena sa ogromnim izazovima i u vezi sa svojim odnosima sa Europskom unijom, ali ja vjerujem u služenje e, narodu i ne postoji sukob interesa između ničega što sam ja radio e, u svojoj prošlosti i moje e, mojeg e, funkcije povjerenika ako budem e, e, potvrđen. Ja sam svoju tvrtku napustio prije četiri i pol godine. Ja sam vrlo ponosan na sve što sam postigao u toj tvrtci i sve što sam u njoj radio E, dakle, e, bojim se da ne prihvaćam sliku koju ste vi oslikali, vi za sebe kažete da ste patriot, ja bih i za sebe rekao da sam patriot, siguran sam da imate vrlo visoke kriterije, ali imam ih i ja. Hvala lijepa, gospodin Kostas Mafrides u ime SD SID, kluba zastupnika SID. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju prije godinu i pol dana nešto e, se dogodilo e, na Cipru koje, što je imalo veliku važnost za bankovni sektor na Cipru. Dakle, E, sredstva jedne posrnule banke prebačene su, prebačena su u drugu banku i sada imamo jedan kaos u sustavu. Od tada je poljuljano povjerenje u sustav, još uvijek je vrlo slabo. Postoji ogroman e, društveni trošak e, cijena koja, je morala biti plaćena za spašavanje bankovnog e, sustava. Moje pitanje je da li smatrate e, da je ono što je na Cipru učinjeno bilo uspješno i koja iskustva izlačite iz tog slučaja? Kao drugo pitanje, vi sebe opisujete kao pragmatičara. Da li doista vjerujete da imajući na umu ciparski slučaj da možemo imati pravu bankovnu uniju bez e, paneuropske e, garancije štednih uloga ja sam e, svjestan koliko je teška situacija bila na Cipru i svih uzroka koji su izazvali tu krizu. Naravno da su osjećam s ljudima koji su pogođeni tom situacijom. Kad pitate koje smo lekcije izvukli iz tog slučaja, naravno prijedlozi koji su podastreti i mjere koje su poduzeta, na primjer e, sustav garancije štednih uloga su upravo posljedica tih iskustava. E, ljudi će imati zagarantirano da će 100.000 eura njihovog, njihovih štednih uloga biti sigurno i to im je zajamčeno. E, kad je riječ o tome da li trebamo imati evropsku e, garanciju štednih uloga, o tome smo ranije već razgovarali, znam da postoje neki argumenti za i protiv toga ja mislim da eh, da sustav koji trenutno imamo je dobar i da ga treba zadržati, da bi to bilo dobro, a s vremenom tko zna eh, što, što možemo eh, poduzeti ako to bude potrebno. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodin HS. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim vam izraziti dobrodošlicu gospodine Hill. Želim vam postaviti jedno pitanje o tržištu kapitala. E, dakle, e, kriza nas je ponukala na to da sada imamo bankovnu uniju. Da li nam je potrebna još jedna kriza e, da se dogovorimo oko unije tržišta kapitala i što vi vidite kao vremenski okvir da bi ta unija e, zaživjela mislim da bi e, bolji opis e, pojma unija tržišta kapitala bilo nebankovno posuđivanje kako vi, vi kakvu viziju toga vi imate i drugo pitanje rekli ste da treba E, istražiti koje koristi naši građani imaju od toga i spominjali ste možda e, da bi možda trebalo regulirati e, virtualne virtualni novac, virtualne valute. Što možete reći o tome? Hvala vam na ova dva pitanja. Znam da se u prošlosti radilo o na direktivi o e, platnim uslugama što se tiče virtualnih valuta bitcoin i tako dalje ta se tema provlači kroz naše E, razgovore, moramo naći ravnotežu između e, inovacije i rizika. Znam da e, je i, u komisiji se razgovaralo o tome. Mislim da to treba biti uključeno, stavljeno na dnevni red naših trijaloga o pranju novca. Dakle, mislim da to trebamo, ne smijemo izgubiti iz vida. Što se tiče unije tržišta kapitala, da li će nam trebati još jedna, da li će biti potrebna još jedna kriza da bismo eh, ga ustanovili? Ne, mislim da nam neće trebati još jedna kriza. Bitno je naravno koji će biti naš pristup. Mi se svi nadamo da ćemo u mirnim okolnostima e, raditi na uspostavi unije tržišta e, kapitala i da ćemo imati vremena najprije obaviti potrebne analize e, Što se tiče vremenskog okvira, dobio sam jasne instrukcije, to je dio pisma e, u kojem je opisan moj posao da to da se od mene očekuje da to e, bude donešeno do 2019. E, mislim da bi smo mogli očekivati da se neki napreci postignu već i sljedeće godine. Hvala lijepa sljedeći govornik. E, nova, novo zakonodavstvo povećalo je stabilnost e, financijskog sektora, međutim postoje i loše strane e, prevelikog reguliranja. Na primjer, to može imati za posljedicu smanjenje međusobnog poslovanja između banaka. a povlačenje banaka iz e, nekih e, sfera poslovanja može imati e, loše posljedice za njihove klijente. Kako ćete vi osigurati da unija tržišta kapitala ostane projekt koji će e, podržati naše mala i srednja poduzeća, a neće se pretvoriti samo u regulatorni teret. Hvala lijepa na ovom pitanju. Dakle, pravi pristup zakonodavstvu kako da postignemo da ne pretjeramo, da ne odemo u pretjerano reguliranje, to je jedan od izazova s kojima, s smo svi suočeni i s, kojima ću ja, kojim ću ja biti suočen ako budem potvrđen. I nije jednostavno dati e, odgovor, nije lako dati jednostavno odgovor na to pitanje. E, dakle, mislim da je važno uvijek e, revidirati sve što radimo, odnosno e, podvrgnuti sve što radimo e, kritičkoj analizi. E, zdrav razum kaže da kad se donose zakoni pod pritiskom i u onda je vjerojatno da nećete sve učiniti baš savršeno. Dakle, zdravorazumski pristup je pogledati što je učinjeno i korigirati što je potrebno Naravno da ćemo u sljedećih e, nekoliko godina imati na stotine takvih e, analiza i e, revizija i ako me pitate da li moramo imati koherentniji pregled svega, ja se tu sa s vama slažem. Ravnoteža koju je potpredsjednik Barnije pokušavao postići E, pokušaja eliminirati rizike, ali ne oštetiti e, univerzalni e, model bankarstva. Neki ljudi smatraju da ovo zakonodavstvo ne ide dovoljno daleko, ali mi moramo vidjeti koja je prava ravnoteža i moramo je pokušati postići. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospodin Ježek. Hvala lijepa. Gospodine Hill, e, želim pitati nešto u vezi sa e, fondom za tržište kapitala, odnosno o zaštitnom sloju od 3% kapitala. Na temelju vaših odgovora E, da li sam dobro shvatio da vi želite revidirati prijedlog koji je podrasla komisija u mandatu vašeg prethodnika? Kao drugo, želim se e, nadovezati na pitanja o tržištima kapitala. Možete li nam navesti neka područja gdje smatrate da postoje prepreke e, tom jedinstvenom tržištu i E, da li kanite e, ukloniti te prepreke pomoću direktiva ili pomoću uredbi? Hvala lijepa. Što se tiče e, fondova za tržište novce, moja je namjera da zadržimo prijedlog koji je trenutno na stolu. Koliko ja shvaćam, to je način kako se inače radi. Dakle, nastavit ćemo sa procesom razgovora i diskusija. Ali ne mislim da bi ono što je već učinjeno sada trebalo biti bačeno u smeće, ali moramo nastaviti e, to razmatrati i poboljšavati eventualno ako je potrebno. Mislim da moramo pokušati naći rješenja koja nam koja će omogućiti da ti fondovi nastave igrati svoju ulogu za naše gospodarstvo na taj način da osiguramo financijsku e, stabilnost. To bi bio moj pristup tome. Što se tiče unije tržišta kapitala, ja shvaćam želju da, se, da tu dobijete više detaljnije odgovore od mene, ali kao što sam već rekao, E, mislim da e, taj pristup moramo skupa razviti, mislim da moramo najprije analizirati probleme prije nego što nastavimo e, sa nekim drugim koracima. A što se tiče vašeg pitanja da li će biti potrebne direktive ili uredbe, tu vam ne mogu dati odgovor. Moj će pristup biti da da nakon što se e, obave analize i ustanove problemi da ćemo e, poduzeti korake koje budemo smatrali potrebnima kako bismo osigurali da kapital može e, proticati i da svi kojima je kapital potreban imaju pristup njemu kako bi se e, moglo ulagati i kako bismo imali gospodarski rast. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Postoje različite e, e, kompetitivne prednosti zbog situacije na financijskim tržištima. E, na Cipar, Luksemburg, e, Ujedinjeno kraljevstvo, Nizozemska su na neki način u prednosti pred drugim regijama i teritorijama. E, te ta područja na taj način imaju e, radna mjesta koja su stvorena u tom sektoru i druge prednosti. Da li se slažete da bi se e, pružanje financijskih usluga od strane tih e, rubnih regija trebalo podvrći kontroli. Koje god usluge se pružaju e, moramo osigurati ravnopravno tržišno natjecanje. E, ako neki u Europskoj uniji posluju po pravilima koja im pružaju prednosti u odnosu na druge, mislim da tu moramo usvojiti načela koja osiguravaju e, iste šanse za sve i pravedno tržišno natjecanje za sve dionike. Moramo imati zajednička pravila koja donose međunarodna tijela s kojima surađujemo, bez obzira radili se o OSS-u ili drugim tijelima, i moramo onda e, dogovorena e, pravila igre primjenjivati i poštivati. Hvala lijepa. Flavio Martušelo ima riječ. Hvala vam. Ne znam jeste li jučer pročitali e, ono što je rekao gospodin Enrija, koji je rekao da će određene banke morati biti likvidirane. Zanima me jesu li takve izjave korisne i ne dovode li zapravo u rizik sustav, financijski sustav i biste li vi da ste na njegovom mjestu dali takve izjave? Jučer, drugo pitanje, jučer je Italija rekla e, da će e, napraviti izmjenu proračuna, za, to jest da će dakle odgoditi za 2017. E, isto je danas učinila i Francuska i zanima me hoće li biti nekakvih posljedica s obzirom na ovako kratke rokove. Well, I, I, I've, I've uh, not, I mean, the, the, Izjave o kojima govorite, mislim da ih nisam vidio. Oprostite, nisam baš siguran što ste mislili. Kad govorimo o bankarskoj uniji, oprostite, što vas zapravo zanima? Što biste željeli čuti? Jučer, je Andrea Rija u Beću dao izjavu da pojedine banke neće proći test otpornosti i da će morati biti likvidirane. I zanima me da li takve izjave mogu destabilizirati sustav i biste li vi na mjestu gospodina Enrije dali takve izjave? Oprostite, nisam, nisam shvatio da je riječ o testu otpornosti. Ne mogu unaprijed govoriti o rezultatima testova otpornosti. Testovi se trenutačno provode i rezultati će biti objavljeni uskoro. Smatram da je to vrlo važan dio procesa. Ako želimo imati stabilne i zdrave banke u bankarskoj uniji. Znam da su banke poduzele određene korake, ne bili povećale e, svoju razinu kapitala Znam da je ovaj proces shvaćen izuzetno ozbiljno i izuzetno strogo i mislim da možemo u potpunosti vjerovati rezultatima. No, smatram da za mene nije dobro da u ovoj fazi komentiram što bi se moglo dogoditi, zato što ne znam kakvi će biti ti rezultati. No, budući da smo uspostavili tu infrastrukturu i da znamo na temelju čega ćemo graditi bankarsku uniju. Smatram da je to jako dobro. Rezultate tih testova ćemo doznati uskoro i nadam se da novi sustav koji je uspostavljen sa e, odborom za e, rezoluciju, sa fondom, da će sve to pomoći. I da će nam to pomoći u obrani od eventualnih kriza u budućnosti. Hvala vam. A sada gospođa Ivana Maletić. Hvala predsjedniče, pozdravljam gospodina Hila. Imam za vas dva pitanja. Prvo se odnosi na visoku razinu zaduženosti i razduživanje, a to su najvažnija, neka od najvažnija najvažnijih pitanja u Europskoj uniji jer to usporava gospodarski oporavak. Kakav je vaš pristup nesolventnosti i stečaju i hoćete li nastojati unaprijediti u tom smislu preporuke pojedinim zemljama u okviru europskog semestra, a drugo pitanje se odnosi na uredbu o plaćanjima i činjenici da se isplata mora obaviti u roku od 60 do 90 dana. Imamo problema sa isplatama državama članicama iz proračuna Europske unije. Hoćete li biti uključeni u rješavanje toga pitanja i na koji način? Da, tu ima više pitanja koja možda nisu u samom središtu mog resora, ali ja ću sudjelovati u radu kolegija povjerenika gdje će se to razmatrati. Ja shvaćam kako preporuke pojedinim zemljama mogu utjecati na proces izgradnje stabilnosti, no smatram da je to proces koji spada u dijeloku grada kolege Moskovicija. On će na tome raditi zajedno sa suradnicima. Što se tiče razine zadrženosti, ja sam svjestan e, i direktive o platnom sustavu. Ako bude nekih konkretnih pitanja nakon ovog sastanka, možemo o tome razgovarati, možete mi reći što vas konkretno brine, pa ću rado s vama o tome bilateralno porazgovarati. Hvala, gospodin Fernandez. Hvala, hvala. Dobar dan, gospodine Hill. Ja ću govoriti na Cervantesovom jeziku. El, el, el señor Barnier. Gospodin Barnier je bio iznimno aktivan u prethodnom sazivu i slao je više od 50 prijedloga ovom odboru. Velik broj tih prijedloga su i završile u zakonodavnom postupku. Zanima me hoćete li i vi biti ovako regulatorno aktivni kao i gospodin Barnier ili ćete s obzirom na vašu pragmatičnost možda biti malo manje ambiciozan po pitanju regulacije. Drugo pitanje. Znate da na stolu imamo dosje o financijskim pokazateljima. Pokušava se povećati broj indeksa i svaki od njih bi mogao imati e, drugačiji oblik nadzora. Smatrate e, li da je bolje imati jedan propis koji će uključiti sve indekse ili smatrate da je moguće imati mogućnost da e, različiti indeksi imaju različite propise i različite nadzore? Hvala vam. Nadam se da što god budem radio neću naći na vjetrenjače tijekom svog uh, mandata. Što se tiče vašeg pitanja, prvo što mogu reći jest da s obzirom na opseg zakonodavstva koje je doneseno prethodnih godina, imam nekakvih 400 mjera koje su prioritetne i mi ćemo svi zajedno morati raditi na njihovom provođenju. Moj prvi odgovor bio bi da ćemo imati mnogo posla i morat ćemo to raditi detaljno. Već smo razgovarali i o nizu drugih pitanja e, Dakle, treba će donijeti neke odluke, bilo da je riječ e, o fondovima tržišta novca, o mjerilima ili pak nekim strukturnim mjerama koje se odnose na banke, novim rizicima. Možda će biti potrebni neki propisi koji se tiču ove unije tržišta kapitala. Kako će o tome pristupiti? da odgovorim na vaše pitanje. Nastojat ću uspostaviti ravnotežu između toga da imamo dovoljno propisa da sustav bude siguran, a da istovremeno ne bude zakočen tako da se ne mogu odvijati gospodarske aktivnosti. Ne mogu vam sada dati nikakve brojčane podatke. E, vjerujem da je i sam povjerenik Barnje bio stava da će urediti to područje koliko je potrebno da se riješe problemi. To će biti i moj pristup. Smatram da bismo se trebali osvrnuti na ono što smo do sada odradili, da vidimo jesmo li sve napravili kako treba. To je moje mišljenje, a uvjeren sam da bi se gospodin Barnje složio sa mnom. E, kasnije ću se vratiti na pitanje mjerila. Mariza Matijaš u ime kluba zastupnika GUE. Hvala. Predsjedniče, gospodine Hill, pričekat ću da stavite slušalice. Imajući u vidu ovu raspravu, ja ću govoriti na svom jeziku, na portugalskom. Već sam imala priliku spomenuti da nam je obećano da će se financijski sustav ponovno urediti kad je izbila kriza. No čini se da se sada svi pretvaraju da su se stvari dovele u red. E, imam nekoliko pitanja za vas. Prvo se tiče Europske središnje banke. Europska središnja banka daje jeftin novac koji međutim ne dolazi do realnog sektora. Bez e, javnih ulaganja u projekte što može potaknuti gospodarstvo, ne mislite li da će ova likvidnost samo dovesti do novih problema u budućnosti? Zatim tu je isto tako i pitanje odvajanja državnog i bankarskog duga. Imate li neke konkretne pitanje s tim u vezi? I treće pitanje, morala sam čekati 20 sekundi e, da gospodin Hill stavi slušalice. Dakle, moje posljednje pitanje bi bilo, možete li odgovoriti na pitanje kolege o implicitnim subvencijama koje se daju bankama koje bi potencijalno mogle otići u stečaj? First Prije svega kada me pitate je li trud mog prethodnika imao učinka ili je to bilo samo gubljenje vremena, mislim da to nije mišljenje koje dijele zastupnici u ovome odboru. Smatram da se trebalo reagirati na u izvanrednoj situaciji. Mi smo se nalazili pred e, mogućim kolapsom čitavog bankarskog i monetarnog sustava, sustava te sustava financijskih usluga. Činjenica da smo svi ovdje, da smo spasili sustav zapravo može poslužiti da se oda počast svim naporima koji su uloženi u spašavanje sustava. Ja znam da biste vi rado da se učinilo i više, ali što se tiče uspostave odgovarajuće ravnoteže, poduzimanja pravih mjera i stabiliziranja sustava, smatram da moj prethodnik, a i ovaj dom, mogu doći do zaključka da su postignuti dobri rezultati. Što se tiče javnog novca, dio mog, mojih poslova, mog zadatka, bit će da se pokuša doći do sredstava privatnog sektora, da se ta sredstva mobiliziraju zajedno s javnim novcem, dakle onih 300 milijardi eura koje je spomenuo Jean-Claude Juncker, mi ćemo morati pronaći način da se pronađe novac iz privatnog sektora uz javni novac i smatram da je to pravi put. E, bojim se da sam e, sada iskoristio vrijeme koje mi je na raspolaganju. Hvala Filip Lamberts u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala predsjedniče, gospodine heu. Dobro nam došli. Do sada smo se samo jednom susreli i rekli ste nešto što me zapanjilo. Rekli ste da ne bi smjelo biti institucija za koje se smatra da su prevelike da mogu propasti. Međutim, rekli ste da niste sigurni da je sve što je napravljeno da se regulira financijski sektor napravljeno kako treba. U pravu ste, još uvijek postoje institucije koje su prevelike da bi propale. E, moje pitanje je vrlo jednostavno koje su tri najvažnije mjere koje ćete poduzeti kako više ne bismo imali institucije koje su prevelike da propadnu, prekompleksne da bi se nad njima vršila supervizija i tako dalje. Hvala, mislim da je ovo vrlo dobro pitanje. E, mi smo se sastali više puta, jednom smo malo duže razgovarali, ali čini mi se da se stalno srećemo. Ne znam, e, vidjet ćemo što će biti dalje. Činjenica je da je pred nama izazov institucija koje su prevelike da bi propale i presložene da bi se njima upravljalo. Kako zaobići taj problem? Prije svega moramo spriječiti problem prije nego što se pojavi i to su stvari kao što je rasprava o strukturnoj reformi. Dakle, trebali bismo pokušati prevenirati stvari u tom dijelu. Zatim bismo se trebali i dalje baviti tematikom rizika, dakle vidjeti gdje postoji rizik to su pitanja kao što je transparentnost, zatim tu je riječ o raznim financijskim institucijama, ne samo o bankama. Moramo biti svjesni rizika, moramo znati gdje je najveći rizik i imati superviziju te mehanizme za sanaciju i likvidaciju. U bankarskom sektoru smo poduzeli značajne korake u tom pravcu. Znam da ima i nekih drugih sektora. Općenito uzevši, ja ću biti otvoren prema prijedlozima mjera koje bismo trebali poduzeti. Ja ću nastojati još jedanput uspostaviti ravnotežu između sigurnog zakonodavstva kojim će se eliminirati rizik, tako da se ne opterete porezni obveznici tvrtkama koje imaju veći prihod od BDP-a nekih zemalja, ali da isto tako zadržimo pristup koji se temelji na zdravom razumu. U ime EPP-a Werner Langen. Hvala lijepa. E, prema e, opisu vaših poslova vi, ste, vi ćete biti odgovori i za e, Moje pitanje je koju vrijednost pridajete visokofrekventnom trgovanju i treće pitanje je koje značenje će za vas u budućnosti imati delegirani akti? E, kako kanite omogućiti e, rano uključivanje Europskog e, parlamenta i koju ulogu će tu igrati bazarski odbor ali koje je na primjer javno-privatno partnerstvo eh, vrednovao kao eh, relativno rizično. Kakav će biti vaš pristup u tom pogledu? U ovom pitanju postoji nekoliko potpitanja. Neka su stručne naravi. Možda bi bilo mudro da se organizira sastanak s djelatnicima moje buduće službe, pa ćemo moći o tome detaljno razgovarati. Što se tiče mog pristupa delegiranim i provedbenim aktima, ja ću primjenjivati metodu zajednice. Bitno je da se o tome detaljno razgovara, da svi budu upoznati s prijedlozima. A ja ću to provoditi u svim aspektima. Vezano uz euro obveznice, htio bih reći da nisam toliko informiran o vašem pitanju, barem trenutno. Naravno ja ću s vremenom to proučiti i formirat ću mišljenje koje ću vam prenijeti. U redu, sada u ime e FDD-a, Stevan Wolf. Hvala u našoj zemlji mnogi žele čuti zašto ste vi ovdje i koja je svrha vašeg imenovanja. Jasno je da ste danas nešto rekli o tome. Raditi u interesu Europske unije, a ne nekih država ili nekih skupina. Mislim da je to ono što žele čuti oni koji su u oporbi Davida Camerona. Vi ćete se povrnuti da se provede 400 propisa, da se počne rad na Uniji tržišta kapitala, premda mnogi ne znaju što je to i čemu služi. Ali postoji još jedna svrha vašeg dolaska, a to je na petoj stranici vašeg opisa dužnosti. Juncker kaže da trebate pronaći način da eliminirate nacionalne doprinose trima e, regulatornim tijelima koja kontroliraju financijske usluge i da se oni trebaju financirati iz sektora nad kojima vrše nadzor. Konzervativna stranka je glasovala za izvješće u kojemu stoji upravo to. Ja smatram da je to naprosto oporezivanje kroz mala vrata londonskog sitija. Vaša je uloga i zadaće nametnuti poreze londonskom sitiju. Vaše imenovanje zapravo je uobičajeni način na koji Europska unija postupa prema Velikoj Britaniji. I don't think there's probably a lot I can add to our earlier, uh, Mislim da nemam mnogo toga dodati na prethodnu razmjenu mišljenja. Ja sam rekao koji će biti moj zadatak. Ja ću raditi zajedno s ostalim povjerenicima u kolegiju. Mi želimo imati snažnu snažan sektor financijskih e, usluga, to će koristiti svima koji rade u tom sektoru. Imate li e, snažno jedinstveno tržište i uniju tržišta kapitala, to će omogućiti svima koji rade u financijskim uslugama kako bi se povećala tržišta i kako bi dobili nove poslovne prilike. Ja sam se nadao da će to vas zadovoljiti, budući da ste i vi sami radili u Londonskom sitiju, no osim toga vam nemam što reći, ne znam, e, zanima li, se ova, zanima vas ovaj odgovor koji sam vam e, upravo dao. Hvala, Hugba je. Klub zastupnika socijalista i demokrata, hvala. Mm, gospodine Hill, čuo sam da ste rekli da je bitno da se uspostavi e, ravnoteža, da se e, ide prema rasta realnog sektora i da se zaštite mali štediše. Zanima me koje je vaše mišljenje o porezu na financijske transakcije. To je alat Europskog parlamenta kako bi se mogli boriti protiv spekulacija. Je li to dobar instrument prema vašem mišljenju? Znam da ne ovisi o vama i da ćete vi sudjelovati u toj raspravi na horizontalnoj osnovi i vjerujem da ćete sudjelovati i u razgovorima o e, osnovici tog poreza. Hoćete li ići za to da ona bude veća i da stopa bude veća ili ne? Kolegica e, Pervanš eh, vam je također postavila jedno pitanje o tržištu novca, međutim nisam dobro shvatio vaš odgovor na to pitanje. Što se tiče poreza na financijske transakcije, kao što znate, To je pitanje u nadležnosti kolege Moskovicija. izabrani predsjednik Juncker je naglasio da će porezi u financijskom sektoru biti pitanje dakle pravičnosti i čini mi se da se komisija odmaknula od prvobitnog prijedloga kako bi se izbjegla fragmentacija financijskog tržišta. Bitno je da financijsko tržište da svoj doprinos i da se da doprinos realnom sektoru gospodarstva. Prema revidiranom prijedlogu komisije o tome se rasprava e, temeljem postupka ojačane suradnje, dakle tu je uključeno 11 država članica. Čini mi se da je to područje kojim će rukovoditi povjerenik Moskovici. Vjerujem da će se pravodobno povesti i detaljna rasprava na tu temu. Izvan toga što sam sada rekao, ne mogu ništa posebno reći o samom porezu na financijske transakcije. Vezano s pranje novca. Mikrofon. vezano uz e, propisa o pranju novca. Nisam dobio informacije o tome u posljednjih 14 dana. E, što se tiče mog pristupa toj problematici, on će se temeljiti na međunarodnim sporazumima i potrebi za suzbijanjem pranja novca. Bitno je da imamo zajednička pravila u tom smjeru. Ja ću podržati mjere, ali što se tiče konkretnih aspekata, ne mogu vam sada e, detaljno odgovoriti na to pitanje. Da, imat ćemo trijalog na tu temu. Ashley Fox, klub zastupnika ECR. Gospodine Hill, tijekom uh, posljednjeg parlamentarnog saziva neki od nas su mnogo vremena proveli radeći na paketu Solventnost 2. Rok je za dovršavanje tog paketa je mnogo koštao financijsku industriju, a to su u konačnici platili klijenti. Mislim da su možda jedini oni koji su bili zadovoljni rezultatom bili lobisti i pravnici, odnosno odvjetnici. što se tiče direktiva o mirovinama, E, kako ćete se pobrinuti da revizija te direktive ne doživi isto što i Solventnost 2? I kako ćete se pobrinuti da ona uzme u obzir drugačiju prirodu e, mirovinskih sustava u državama članicama? Hvala na pitanju. Poznato mi je da je postupak donošenja Solventnosti 2 dugo trajao. Krenulo se u to, onda je došlo do značajnih promjena na financijskim tržištima, pa se to moralo uzeti u obzir. Slažem se s vama u načelnim pitanjima, e, što se brže stvari riješe, što se brže uspostavi stabilnost i sigurnost za tvrtke, to bolje. Međutim, e, kada je riječ o mirovinskim fondovima, Pitanje je bilo o IOPS-u. E Polazišna točka je nešto drugačija. Prijedlog komisije koji je u parlamentarnoj proceduri ne sadrži kapitalne zahtjeve za EOPS kao što je bio slučaj kod paketa Solventnost 2. Dakle, prijedlog da se revidira e, direktiva iz 2003. godine trenutno se odnosi samo na pravila o transparentnosti i upravljanju, a to je sukladno izvješću parlamenta iz 2013. godine. Dakle, iz eh, raznih razloga ne bih očekivao da će taj postupak trajati ni približno onako dugo kao što je to bio slučaj s paketom Solventnost 2. Hvala vam, a sada gospodin Michael Toyer u ime liberala. Hvala vam. Gospodine Hill, imate odličnu retoriku, ali isto tako pokazujete i nepoznavanje teme. Molim vas odgovorite na pitanja dvoje naših kolega iz, gru, iz Liberala i recite nam koje ćete konkretne korake poduzeti kao povjerenik za uvođenje Unije o tržištima kapitala, te drugo pitanje – Predložila vas je vlada države članice koja nije članica eurozone, a nadzor bankarskog sektora je uglavnom organiziran na nacionalnoj razini. Kao povjerenik za financijska tržišta, u budućnosti ćete jako dobro poznavati tajne banaka u cijeloj u zemljama eurozone. Vidite li da će se ovdje pojaviti e, sukob interesa i kako planirate ga riješiti? Najprije ne vidim ovdje nikakav sukob interesa u smislu da vidim svoju situaciju onako kako sam već ranije objasnio, baš kao što je imao i gospodin Barnier. Kako bih riješio takve eventualne slučajeve je sljedeći. Mm, moje obveze prema ugovoru i i izjava koju moram dati ako budem potvrđen kao mm, povjerenik, to je prisega, to su, dakle, to dvoje i moralne, e, moja moralna načela, dakle, to je ono čemu, čime se ja rukovodim. Što se tiče Unije o kapitalnim tržištima, e, već sam napomenuo neka moguća područja koja će biti u skladu sa prijedlogom gospodina Junkera o planu ulaganja od 300 milijardi eura zatim fond o e, dugoročnim ulaganjima, kroz, kroz taj fond bismo mogli pokrenuti ulaganja, zatim odgovarajući bonitetni e, okvir, na koji način možemo poticati ulaganja u visoko kvalitetnu sekuritizaciju, te na koji način e, potaknuti rast malih i srednjih poduzeća, Znamo da uskoro nam predstoji i provedba direktive MIFID 2. Tu ćemo isto tako imati zahtjeve za tržišta za rast malih i srednjih poduzeća. Zatim imamo i čitavo pitanje informacija o zajmovima za mala i srednja poduzeća, to sam također ranije spomenuo. Te što se tiče privatnog kapitala, tu će također vjerojatno biti promjena. Žao mi je što nakon eto dva tjedna nemam e, potpuni plan, ali da ponovim ono što sam rekao ranije, radije bih malo to pomnije sve analizirao i tek onda izložio svoj plan. Hvala vam. A sada je Ester Lange. Gospodine Hill, drago mi je da ne vjerujete da jedan pristup odgovara svemu, nisam ni ja, a nisu ni nizozemski glasači. Možete li ih razuvjeriti da će nizozemski mirovinski sustav, koji se znatno razlikuje od ostalih mirovinskih sustava u Europi, da neće biti usklačen e, do e, dakle, te mjere, da budu svi jednaki i da ćete primijeniti taj pristup, dakle, da nema jednog rješenja za sve. Druga stvar, mnogi kolegi su postavljali pitanje o pristupu alternativnim izvorima kreditiranja, posebice za mala i srednja poduzeća i zanimalo bi me čuti nešto o tome. I E, spomenula bih i slučajeve e, korporativnih e, zaklada. Mm, to su sustavi dakle, u kojima tvrtke posuđuju jedne od drugih. I u takvim slučajevima se slijede određeni, određene vrste regulacije. Možete li osigurati da ovakvi pristupi od ozdo prema gore budu izuzeti od regulacije jer u protivnom se neće e, razviti, a to postoji dakle u Europskoj uniji i takvi su sustavi važni za mala i srednja poduzeća. Da, slažem se s vama i sa primjerima koje ste e, naveli. Slažem se da moramo izbjeći da male organizacije i dakle tijela zajednice, to tijela, to su oblici organizacije koje moramo poticati i, ne i trebali biti izuzeti iz ovih propisa. Što se tiče mirovina, da se vratimo na prijašnje pitanje gospodina Foksa, mislim da slijedimo jedan posve drugačiji pristup. No, već sam sada svjestan koliko ćemo rješenja morati pronaći u jako puno područja. U područja koja su, koja, dakle to su različita tržišta i treba će pronaći rješenja koja će najbolje funkcionirati i biti u interesu najvećeg broja sudionika. Hvala, a sada moli Scott Kato u ime zelenih. U vašim odgovorima ste rekli da jedna od glavnog obilježja ovog saziva će biti ponovno pregovaranje odnosa između Europske unije i Velike Britanije. U proteklih nekoliko godina Velika Britanija je osporavala određene direktive Europske unije. Čuli smo nekoliko već pitanja o potencijalnim sukobima, no zanima me što mislite o e, pregovorima i o tome što Velika Britanija pokušava postići. S obzirom na to da je Londonski City najveći neeuropski financijski centar, siguran sam da sigurna sam da ćete se suočiti sa vrlo različitim e, mišljenjima o derivativima, tržištima e, novčarskih fondova, osiguravajućim tvrtkama i tako dalje. Budući da ste bili viši savjetnik u britanskoj vladi, možete li mi reći kakvu ulogu za sebe vidite u budućim pregovorima i vidite li nekakav sukob između e, ciljeva Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije? Ima vrlo jednostavan odgovor na ovo pitanje, a to je da želim biti europski povjerenik – i moj će zadatak biti da se bavim zadacima u okviru mog resora i to najbolje što mogu. Što se tiče pregovora, procesa reforma između britanske vlade i ostalih zemalja članica, te ostalih institucija, to će biti njihov posao. I to je moje vrlo jasno stajalište. Stoga ne vidim kako bih tu mogao imati, e, to jest naći su sukobu interesa. A svoj ću posao raditi kao isključivo europski povjerenik. Hvala vam. A sada u ime FDD-a Marko Zanni. Hvala vam. Kada je Juncker najavio popis kandidata, Činilo nam se da je to jedna politička satira i svaki kandidat je zapravo dobio resor koji mu najmanje odgovara. A vi ste doista najkontroverzniji, najčudniji izbor. Europskom konzervativcu je dodijeljen resor financijskih usluga i financijske stabilnosti. Meni se to čini kao šala i to ne možemo prihvatiti bojim se da, da ćete biti u velikom sukobu interesa. Dolazite iz zemlje kojom dominira financijski sektor i izvan eurozone. Sudjelovali ste u brojnim britanskim vladama. I na kraju član ste stranke koja je oduvijek bila vrlo aktivna u obrani interesa špekulanata. Zanima me možete li razuvjeriti građane s obzirom na vašu nepristranost? Hoćete li moći biti nepristrani u ovom sektoru? Mislite li da je dovoljno dati izjavu o sukobu interesa kako biste otklonili moguće sumnje u sukob interesa? Dajte nam molim vas odgovor zato što europske građane sve ovo jako zanima. I think, first of all, as I've already said, you asked, will I sell? Kao što ste i sami rekli, um, prodao sam svoje dionice, nisu to bili neki veliki paketi, ali dionice koje sam imao u jednoj tvrtki, koje sam dobio kad sam prodao svoju tvrtku, dakle, te su dionice prodane, bile su prodane u okviru, uh, u roku 24 sata od mojeg imenovanja. Ne prihvaćam opis koji ste mi dali. Niti opis kako ću raditi, niti opis moje, e, mojeg iskustva, niti opis stava moje zemlje. I kao što sam već ranije rekao, prema odredbama iz ugovora i kao dio prisege bit će jasno da neću biti u sukobu interesa. I stoga ne prihvaćam kad kažete da postoji sukob interesa. Obja, obavljivat ću svoj zadatak u potpunosti e, prema europskim interesima. Hvala vam, a sada Katrin Stiller. Gospodin Juncker želi osigurati da okvirni regulatorni okvir za financijske usluge bude odgovarajuće reguliran i predlaže mjere koje će, biti, koje će pogodovati našim građanima. Prema statistikama, tek 25% građana vjeruje bankama, a i vi ćete se složiti sa mnom da je taj postotak vrlo nizak. Što ćete učiniti kako biste povratili povjerenje građana u bankarski sektor te u sektor financijskih usluga? Što ćete učiniti da ti sektori budu transparentniji? Što ćete učiniti da se osigura visoka razina zaštite potrošača i da se poštuje nedavno usvojeno, nedavno usvojeno zakonodavstvo. Mislim da ste spomenuli nešto što je doista bitno. I kao što sam rekao u svojoj uvodnoj izjavi, Mislim da je važno da se u sljedećih pet godina koncentriramo na vraćanje povjerenja, povjerenja naših potrošača. Proteklih pet godina je pokazalo koliko se ovaj odbor, koliko, se, e, koliko smo se svi bavili spašavanjem financijskog sustava. No, kriza je sada iza nas, napokon, i možemo posvetiti više vremena razmišljanju o tome kako pružiti više koristi našim potrošačima i našim građanima. I ako to gledamo praktično, ako razmišljate na primjer o osiguravajućim proizvodima, osiguranju vozila ili doma, koji se znatno razlikuju od tržišta do tržišta i rezultat toga je da na nekim tržištima potrošači plaćaju puno više ta osiguranja nego na nekim drugima. Ako na to pogledate s praktične strane, ako razmišljate o tome koje će koristi građani imati, to će biti odlično. Razmislite što je sve učinjeno u prošlosti, o većoj transparentnosti, o pružanju više informacija, o strukturiranim investicijskim proizvodima, što je sve učinjeno da ljudi znaju što potpisuju, da dobiju sve podatke koji su im potrebni. To je odlično, ali moramo vidjeti na koje načine to još možemo dodatno razviti. i smatram da je jako dobro e, definirati koje će biti naknade i da kad dobro znate što plaćate i što dobivate to za plaćate, da će to naši građani znati cijeniti. E, područje je vrlo široko, htio bih čuti e, ideje i prijedloge i iz odbora IMKO i od ostalih da vidim kako možemo cijeli taj sustav još dodatno unaprijediti u sljedećih pet godina. U redu, a sada je sljedeća govornica. Ne mogu se odupreti, a da ne, se ne koncentriram na tehničke detalje onoga što smo radili u odboru Ekonu proteklih pet godina. A tu ponajprije mislim na a, zakonodavstva koja su ponekad bila i proturječna. I sada zanima me, smatrate li da bi režimi recimo ako razmislite o direktivi Omnibus, da budu dosljedni u svim e, dokumentima na kojima smo radili. A to se posebno odnosi i na direktivu MIFID, i, a još i neke ostale. Što se tiče međunarodne e, scene, rekli ste da je spašavanje nefinancijskih institucija vrlo važno, pogotovo e, spašavanje središnjih e, društava. Što mislite kako je to kompatibilno na globalnoj razini? Well, thank Hvala vam. Što se tiče direktive Omnibus, e, to nije nešto o čemu sam razmišljao u proteklih nekoliko tjedana, ali hoću. Moj opći pristup, a to sam već i ranije spomenuo, kad govorimo o regulaciji, jest okupiti i osigurati da su naše aktivnosti u različitim područjima dosljedne. I to jednim dijelom i zbog tehničkih detalja, ali i zbog količine toga što moramo e, uskladiti. jer vrlo je teško shvatiti do koje su mjere sustavi međusobno povezani. I ova tema je doista nešto što bih volio više istražiti. Što se tiče središnjih drugih ugovornih strana, dobro ste rekli da se ovdje moramo baviti. Dakle, moramo se koncentrirati na to da imamo ista pravila. A sadašnja situacija nije takva. Stoga moramo pronaći dugotrajno rješenje. I to je izazov kojeg ćemo morati vrlo brzo riješiti. Bilo bi vrlo dobro da imamo ravnomjerna pravila i sa Amerikancima, ali da bi to bilo moguće, oni moraju imati ista pravila kao i mi. Znam da je dopredsjednik Barnier radio na tome i da je pokušao doći do sporazuma sa mm, SAD-om i ja ću nastaviti tu gdje je on stao. Hvala vam, a sada Matt Carty. Hvala vam. Ja se samo nakratko želim vratiti na pitanje sukoba interesa. Znate da mm, su mnogi članovi ovog, izbora, ovog odbora rekli da imate interese u e, financijskom sektoru, da ste tamo izgradili znatnu osobnu i profesionalnu e, mrežu poznanika moram reći da se ne slažem s vama kad kažete da je manje regulacije automatski dobra stvar. Ono što vas želi pitati je sljedeće. Koje uredbe o financijskim uslugama smatrate da treba revidirati? Dakle, možete ih ukloniti ili oslabiti i postoje li neka područja koja bi se morala ojačati? Te zadnje pitanje. Kako namjeravate raditi na izgradnji povjerenja potrošača u financijski sektor, kako možete izgraditi njihovo povjerenje u industriju ili u sektor e, koji vam je očito vrlo blizak. Dobro, pokušat ću ponovno. Prije svega upravo smo sada govorili o tome kako moramo bolje razmišljati o našim građanima i o tome kako će e, financijski sektor građanima donijeti više koristi. Dakle, na to ću se koncentrirati. A drugo, što se tiče općeg pristupa prema regulaciji, mislim da ste rekli da se ne slažete da je manje regulacije automatski dobro. U potpunosti se slažem s vama. Ono što ja želim reći je da morate imati odgovarajuću količinu regulacije. Vidjeli smo što se dogodilo kad regulacije nije bilo. Tako da molim vas da mi ne pripisujete stavove koje nemam o važnosti e, zakonodavstva, o važnosti odgovarajuće ravnoteže između e, odgovarajućeg zakonodavstva i funkcionirajućeg gospodarstva. Stoga ne smatram da moramo imati ogromne količine zakonodavstva, ali smatram da moramo biti razumni i realni sa zakonodavstvom koje imamo. Imamo i sustav za reviziju zakonodavstva, to je jedan dio našeg e, zakonodavnog postupka i trebali bismo i to pratiti, ali s druge strane isto moramo paziti da imamo ravnotežu. A zašto? Zato što ako pogledate bilo kakvo područje, kada treba odgovoriti na neku krizu pod velikim pritiskom, vrlo brzo, svi će uvijek učiniti najbolje što mogu, ali neće uvijek sve uspjeti riješiti. Što se tiče londonskog sitija, ovo što ste rekli, ja to ne priznajem. I kao što sam već ranije rekao, e, prodao sam svoju tvrtku prije 8 godina, potpuno napustio taj sektor prije 5 godina, tako da definitivno ovdje ne sjedim kao predstavnik londonskog sitija. A sada posljednje pitanje gospodina Devakera. Hvala lijepa. Ja ću pokušati pokupiti konce koji još e, vi se slobodni. Prvo pitanje se odnosi na bankovnu uniju, o tome smo već razgovarali. Da li ćete e, uvesti e, konačni treći stup pakovne unije, a to je Europska garancija štednih uloga. Drugo pitanje, e, ja mislim da je ukupan učinak naših propisa vrlo važan. Dakle, moje pitanje je što će biti vaši prioriteti? hoćete li E, imati prioritete kad je riječ o primjeni dosad usvojenog e, zakonodavstva koje ćete barijere ukloniti kako bi e, kompanijama omogućili pristup tržištima kapitala i burzama. Hvala lijepa. Prvo što se tiče bankovne unije, Bojim se da vam ne mogu dati odgovor drugčiji od onih koje sam već dao što se tiče tog pitanja. E, ispričavam se što ne mogu odgovoriti sa da ili ne. Dakle, moramo postići da sustav funkcionira, a onda ćemo, kada dođe za to vrijeme, pogledati učinke koje smo postigli i izvući zaključke e, i odlučiti da li moramo uvesti promjene. E, rado bih vam odgovorio preciznije, ali nisam to trenutno u stanju. Što se tiče unije tržišta kapitala. E, primjeri koje ste vi dali za prepreke koje treba ukloniti upravo to su e, je dio područja koja po mom mišljenju trebamo pogledati, ali ponavljam, nakon samo dva tjedna od e, moje kandidature, ako budem potvrđen, E, nastavit ću e, se upoznavati s tim područjima i raditi e, svoj posao. Ne mogu vam u ovom trenutku reći precizno što konkretno moramo poduzeti. Mislim da moramo najprije identificirati prepreke, a potom moramo razraditi praktične mjere i odlučiti što se treba uvesti, što se treba promijeniti E, da li propise trebamo proširiti ili promijeniti. Htio bih reći da e, u radu na tome želim surađivati s vama i svima ostalima koji imaju ideje. Trebamo imati otvorenu diskusiju i raspravu o tome i onda ćemo e, s vremenom kad dođe za to vrijeme imati i planove za daljne akcije. Moramo imati i E, pristup korak po korak i moramo svi skupa surađivati i komunicirati. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svim članovima odbora na postavljenim pitanjima i želim e, zahvaliti kandidatu gospodinu Hilu na odgovorima koje je dao. A sada riječ dajem gospodinu Hilu e, kako bi nam dao svoje zaključne izjave. Možete imati i malo više od predviđenih pet minuta jer bili smo disciplinirani pa imamo vremena. Tako da e, i članovima mogu dati mogućnost da postave dodatna pitanja ako nisu e, zadovoljni dosadašnjim odgovorima. Hvala gospodine Hill, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem također članovima odbora. Vrlo sam vam zahvalan što ste organizirali ovo saslušanje. Nadam se da smatrate da ste imali mogućnost postaviti sva pitanja koja ste željeli. Meni je obećano da će ovo saslušanje biti pravično i mislim da je i to i bilo. Imali ste mogućnost postaviti sva pitanja koja ste htjeli. Primijetio sam E, neka pitanja koja su se uvijek iznova ponavljala. Ja ću e, voditi računa o svemu što je rečeno. E, što se tiče mog portfelja, htio bih samo podvući moje osnovne prioritete, a to je nadam se u skladu sa onim što ste vi rekli. Prvi je u području primjene Dakle, želim dovršiti e, ono što je započeo moj prethodnik. E, morat ću posvetiti jako mnogo energije tome od prvog dana kako bi ta pravila zašivjela u praksi, bez obzira da se radi o bakovnoj uniji, MIFID-u ili tako dalje sa ovog e, sastanka stekao sam dojam da većina vas želi da dovršim taj posao i da također želite da Europski parlament ostane uključen u taj proces. E, to, bi, to je apsolutno i moja namjera. E, potim mislim da je dosta govoreno, dosta je riječi bilo o E, implementaciji, međutim mislim da trebamo biti otvoreni za reviziju onog što je već usvojeno. Također moramo identificirati potencijalne nove izvore rizika. E, neki su već spominjali e, strukturne reforme banaka i one koje su prevelike da bi propale. E, međutim u tom e, području postoje i jasni mandati e, skupine G20. Mislim da su stajališta odbora Ekon jasna, da se mora osigurati da su pravila primjenjiva na međunarodnim tržištima, dakle moramo imati zajedničke međunarodne standarde kako bismo svi imali E, jednake šanse a to uključuje i pregovore o sporazumu TTIP. Jedan broj vas govorio je o važnosti e, potrošača i o tome da moramo veću pažnju e, posvetiti potrošačima i korisnicima financijskih usluga. Ja se slažem s time moramo razgovarati sa e, udrugama potrošača kako bismo poboljšali e, situaciju. Ja tu također želim uključiti odbor i u taj posao još jedna od tema bila je važnost e, novih radnih mjesta i gospodarskog rasta. Najveća prijetnja stabilnosti, a ja znam koliko je stabilnost važna e, svima nama, najveća prijetnja je e, nedovoljan gospodarski rast i nezaposlenost. Dakle, ne možemo se, ne možemo razmišljati o zakonodavstvu odvojeno od toga, ali ja mislim da kroz cijeli niz inicijativa pod kišobranom unije tržišta kapitala možemo e, postići to da e, financijski sektor da svoj doprinos gospodarskom rastu i e, otvaranju novih radnih mjesta i tu želim da surađujemo. Moj fokus će biti da i u tom području pomažem Jean-Claude Junckeru da ostvari svoj plan od 30 milijardi e, eura kako bi financijski sektor odigrao svoju ulogu u e, našem gospodarskom razvoju. E, još jedna važna tema koja se danas mnogo spominjala je pitanje transparentnosti. Ja smatram da je transparentnost Um, od bitne važnosti za dobro e, funkcioniranje financijskih tržišta, ali također i za našu buduću suradnju. Možemo se ne slagati o nekim pitanjima, ali nadam se da se neće dogoditi da e, će doći do, da neće doći do nikakvih neslaganja zato što eventualno ja nisam e, bio dovoljno transparentan u svom radu. E, ja sam sebe opisao kao e, pragmatičnog europskog političara. Ja sam ja nisam veliki govornik, više volim činiti nego govoriti. E, iako sad evo već tri sata razgovaramo, bilo što što sam ja eventualno uspio postići u politici, postigao sam zahvaljujući tome što sam surađivao s drugima, sa drugim sa suradnicima i kolegama i ako budem potvrđen nastavit ću sa tim e, načelom i u svom budućem radu kao povjerenik. Pred svima nama je vrlo velika odgovornost u ovom ključnom trenutku u povijesti našeg kontinenta. Mislim da europski građani žele da se stvari promjene nabolje i mislim da u tome mi možemo odigrati svoju ulogu u tom procesu. Ja se veselim e, i nadam se da ću dobiti šansu da skupa s vama odigram svoju ulogu kako bismo postigli da imamo e, financijski sektor koji je na pravi način reguliran i koji daje svoj doprinos rastućem gospodarstvu kako bismo se e, nosili sa pravim izazovom, a to je stvaranje novih radnih mjesta na korist naših građana, a to će sagraditi njihovo povjerenje u nas i europske institucije i cementirati Europsku uniju e, u njihovim u njihovim pogledima. Hvala lijepa. Hvala gospodine Hill. Sada ćemo imati sastanak koordinatora isključeno za javnost od 5.30 do 7 sati. Prije nego što zatvorim ovaj sastanak dopustite da pozdravim Sharon Bowles, moju prethodnicu koja je ovdje. E, još jednom zahvaljujem gospodinu Jonathanu Hillu i svima vama. Ovaj sastanak je ovime završen.